bitte Platz zu nehmen. Molim vas da zauzmete mjesto. Sada ću otvoriti iduću točku dnevnog reda. Naime, razgovor sa gospodinom Grossmanom nekadašnjim zamjenikom premijera do saziva parlamenta i današnjeg glasnogovornika predsjednika Vrhovne rade. A on je sudjelovao i u reformnom procesu Ukrajine. Mislim da vidimo da su danas te inicijative od većeg značaja nego ikada zato što Ukrajina mora postati primjerom to znači financijsku i tehničku pomoć moramo pružiti Ukrajini. To se ne može razdvojiti. To će se i ostvariti idućih nekoliko tjedana i mjeseci, a u listopadu će se održati u Ukrajini izbori, a zato je potrebno polučiti i neke uspjehe kako bi se ovaj proces demokratizacije i postigao. Gospodine predsjedniče, u Štrasburu smo u siječnju donijeli jednu vrlo jasnu rezoluciju sa širokom većinom i danas smo čuli godišnje izvješće o europskoj sigurnosnoj i vanjskoj politici i glasali o njemu i tu je naša pozicija bila vrlo jasna. Ukrajina je žrtva vanjske agresije, došla je do kršenja međunarodnog prava, došlo je do kršenja suvereniteta i Rusija nije samo promatrač, već je sukobljena strana i zato isto tako snosi odgovornost za iznalaženje rješenja i za provođenje sporazuma iz Minska. Mislim da je to jasno da većina danas se zalaže za ovo rješenje. Ja bih vam sada dao riječ. Puno hvala što ste došli danas k nama i što ćete s nama i kolegama voditi raspravu kako bi ostvarili usku suradnju. Vidim upravo predsjednika gospodina Plenkovića koji predsjeda odborom za pitanja o Ukrajini. A osim toga ja ću u Berlinu morati održati e, govor o ovome sastanku, stoga vas moram napustiti. Predajem riječ. Veljmašanovni pane голово, šanovni Uvaženi predsjedniče, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dragi ukrajinski kolege. Prije svega, gospodine predsjedniče, vam želim zahvaliti na stajalištu prema Ukrajini. Hvala vam i na podršci vama i svim vašim kolegama. Jer došao je trenutak da stvari nazivamo svojim imenom. Vaša ocjena je vrlo objektivna onome što se događa u Ukrajini. Naša zemlja je pogođena ruskom invazijom I moramo to reći jasno kako jest. To nije samo e, napad na teritorijalni integritet Ukrajine. To je ujedno i napad na europske vrijednosti, na vrijednosti demokracije i slobode, teritorijalne vrijednosti. Sve to traži odgovarajuće e, odgovore od cijelog društva. Za mene ovaj govor ima vrlo važan simbolizam. Danas, prije godinu dana, uoči revolucije, te sramotnog bijega ukrajinskog predsjednika, Europska unija i Europski parlament su priznali vrhovnu radu Ukrajine kao jedino legitimno tijelo vlasti. Parlament je tada započeo raditi na mm, ponovnoj uspostavi reda u zemlji te na ostvarivanju želja Ukrajinaca. U prošli godinu dana uspostavljena je vlada, izabran je novi predsjednik i novi parlament. Ukrajina je potpisala sporazum o pridruživanju sa Europskom unijom. Danas ovo je moj prvi e, posjet u inozemstvu kao predsjednik Ukrajinskog parlamenta i zajedno sa predsjednikom Šulcom ćemo otvoriti početni sastanak odbora za parlamentarnu suradnju. To je jedan vrlo važan e, alat za provedbu ovog povijesnog sporazuma. Danas su pred Ukrajinom dva ključna izazova. Prvi je obraniti zajedničke europske vrijednosti slobode i demokracije, zaustaviti rusku agresiju, očuvati svoj teritorijalni integritet i suverenitet, te uspostaviti ponovno mir u našoj zemlji. Drugo, potrebne su nam institucionalne reforme kako bismo e, postsovjetsku republiku pretvorili u modernu i uspješnu europsku zemlju. Dopustite mi da krenem s ovim drugim E, provoditi reforme i istovremeno voditi rat nije jednostavno, no e, nemamo drugih opcija budući da su nam mogućnosti ograničene. Unatoč agresiji Ukrajina je započela sa sustavnim reformama. Prije svega usvojili smo strategiju nacionalnog razvoja do 2020. Provedbeni plan za sporazum o pridruživanju s Europskom unijom je jako važan i imamo koalicijski sporazum sa parlamentarnom većinom. Na temelju ovih dokumenata započeo sam jedan uključiv proces kako bismo pripremili plan zakonodavnog, zakonodavne podrške reformama za razdoblje od 2015. do 2017. Sljedeći tjedan taj plan ću predstaviti u Kijevu i poslati e, ga ostalim dionicima, zastupnicima u parlamentu, predsjedniku i vlade. Za vrijeme rada na ovom planu za e, zakonodavne reforme, parlament, parlament je postao lokomotiva za sustavne reforme koje moraju odgovarati domaćim i međunarodnim obvezama koje je Ukrajina preuzela. Parlament mora postati tvornica za proizvodnju e, reformskog zakonodavstva, a ne biti samo tiskara beskrajnih amandmana za nesavršene zakone, što je bio prije. Što se do sada odradilo? Počeli smo raditi na e, propisima protiv e, korupcije, zatim smo usvojili e, nekoliko zakona koji će podržati aktivnosti Nacionalnog ureda za borbu protiv korupcije. Borba protiv korupcije je jedna od glavnih prioriteta Ukrajine. I tu pošast moramo napokon iskorijeniti iz naše zemlje. Moramo raditi na transparentnim e, e, propisima i osnovati naš ured za suzbijanje korupcije, čiji direktor mora biti odabran na parlamentarni način. Isto tako počeli smo raditi na reformi e, sektora provedba zakona. Prvi koraci su poduzeti kako bi se reformirao sustav pravosuđa, uključujući zakon o pravu na pošteno suđenje. Isto tako usvojili smo čitav niz zakona kako bismo ojačali obrambene kapacitete Ukrajine. Zatim, decentralizacija i ustavne reforme. To je vrlo bitan smjer našeg rada i vjerujem da je to jedan od prvih e, prioriteta za provedbu reformi u Ukrajini. Moramo izgraditi kvalitetan sustav upravljanja u Ukrajinoj već smo donijeli odluke o poreznoj decentralizaciji, o regionalnoj politici te dobrovoljnom udruživanju zajednica. Naravno, uspjeh decentralizacije i ostalih e, ključnih reformi ovisi o unapređenju Ustava. I u tom smislu predsjednik Ukrajine je e, uspostavio jedno povjerenstvo koje će raditi zajedno sa znanstvenicima, stručnjacima i civilnim društvom na pripremi amandmana za e, izmjenu Ustava. U skladu sa sadašnjim e, postupkom imamo, mislim da ćemo uspjeti usvojiti relevantno zakonodavstvo negdje početkom rujna. Isto tako bih htio naglasiti da smo počeli sa pripremama za ustavne reforme i decentralizacije e, daleko prije procesa iz Minska. Dopustite mi e, da vam kažem, ovlasti koje će tražiti, e, Ukrajina, da, Ukrajina će se pokušati koncentrirati na rezultate ovih reformi. I jako je važno da što će se dogoditi sa sustavom e, decentralizacije? Zapravo regije moraju imati vlastite tenkove i vlastite višecjevne raketne sustave, te pravo da se pridruže Eurazijskoj uniji. U mojem mišljenju naš uspjeh u jačanju našeg suvereniteta je glavni alat protiv e, ruskog rata sa dezinformacijama. Jedan od glavnih prioriteta za današnju Ukrajinu je oporavak ukrajinskog gospodarstva, a to je nemoguće bez međunarodne pomoći. U tom smislu veselimo se učinkovitim raspravama u Europskom parlamentu o prijedlogu komisije da se ukrajinski pruži treći E, paket pomoći, makrofinancijske pomoći. Rusija je stranka potpisnica memoranduma iz Budimpešta e, u kojem stoji da će se suzdržati od korištenja prijetnji ili sile protiv teritorijalnog integriteta ili političke neovisnosti Ukrajine. No ona unatoč tome nastavlja sa svojom agresijom. I e, unatoč sporazumima iz Minska, građani iz Ukrajine i dalje umiru. Dok ruske rakete pogađaju ukrajinske obitelji na jako puno mjesta u zemlji. Više od 5000 Ukrajinaca je ubijeno od početka agresije u, Dombasu. E, u Donbasu. Istovremeno broj interno raseljenih osoba je dosegao gotovo 1 milijun i moramo se zahvaliti Europskom parlamentu zato što zbog rezolucije objavljene prošlog eh, siječnja Europska komisija je pokrenula jedan vrlo ambiciozan plan za humanitarnu pomoć u Ukrajini. Nažalost, Rusija nastavlja eh, i podržava terorističke činove, ali istovremeno nijeće vojnu prisutnost u Ukrajini. Prije nego što je primjer je stupilo na snagu, 15. veljača teroristi su cinično ignorirali e, taj dogovor i nastavili sa napadom. Prošli tjedan je Nacionalno vijeće za sigurnost i obranu odlučilo pozvati UN i Europsku uniju da e, pošalju mirovnu misiju u Ukrajinu. Idealna opcija bi bila jedna europska misija. Takva bi misija bila učinkovita ako bi bila smještena na kontaktnoj liniji te u područjima koji trenutno, koji trenutačno ne kontrolira Ukrajina, a to se naravno uz granicu sa Rusijom. No, ta je inicijativa izazvala zgražanje od Rusije i terorista koji su odmah Kijev optužili da krši e, sporazum iz Minska. Zašto? U mojem mišljenju, zato što čuvanje granica i praćenje, to jest monitoring od strane OSS-a ili mirovnih snaga, bi otkrilo da je zapravo Rusija itekako vojno prisutna i primoralo bi Rusiju da se povuče iz Ukrajine. Neprestane manipulacije Ruske federacije predlažu da koliko god je ozbiljno, ozbiljan stav Ukrajine, sporazum iz Minska se koristi samo kao još jedna dimna zavjesa kako bi se uništila neovisna sloboda i demokracija u Ukrajini. I to je naš zajednički izazov. Ruska federacija to jest naši građani su uh, u zatvorima na teritoriju Ruske federacije. Tu je zastupnica Ukrajinskog parlamenta i zastupnica parlamentarne skupštine Vijeća Europe, gospođa Nadja Savčenko, koja štrajka glađu sedamdeset 74 dana. Hvala zastupnicima Europskog parlamenta na aktivnom stavu i na inicijativama usmjerene ka njenom oslobađanju. Jedino međunarodni pritisak na Rusiju može zaustaviti agresiju protiv Ukrajine i građana. Dragi prijatelji, govoreći pred Europskim parlamentom, želim e, jasno reći da naša zemlja ne vidi alternativu nego mirovnom rješenje ovom sukobu. No, rješavanje ovog sukoba ovisi uvelike i o ruskoj strani koja je potratila prilike da pokaže da je predana miru i dijelima, a ne samo riječima. Privlačenje uključivanje Rusije u istinski dijalog traži e, snažne motivacijske aktivnosti. Prvo, zadržati trenutačan režim sankcija. Drugo, kontinuirani diplomatski politički pritisak na Kremlj. I možda ja ne volim riječ pritisak, ali to doista moramo učiniti ako želimo zaustaviti agresora, ako želimo zaustaviti ubojstva. Treća stvar, pružiti Ukrajini e, pomoć i konstruktivnu podršku. Jako je hitno unaprijediti ukrajinske obrambene sposobnosti i pružiti pametna obrambena oružja. Obrambena zato što bra, da branimo teritorij Ukrajine od ruske agresije. Tek će ta da Kreml shvatiti e, sposobnost Ukrajine da se suprotstavi agresiji. Nadam se da će nas Europski parlament podržati u ovom pristupu. Isto tako vas pozivam da se podsjetite problema sa Krimom. E, uskoro će proći godina dana od aneksije, e, godina dana od kad je počelo gospodarsko propadanje e, Ukrajinaca i e, krimskih tatara. Ukrajina je naravno zainteresirana da se potpuno revidira ovaj slučaj, da se o tome raspravlja za vrijeme plenarne sjednice u Ožujku i da se usvoji relevantna rezolucija. Uvaženi kolege, na kraju molim vas da E, se i dalje koncentrirate na Ukrajinu. Vi potičete Europsku uniju da bude odlučnija i učinkovitija u svojoj pomoći Ukrajini. Isto tako radite na formiranju javnog mišljenja u Europi te važno je naglasiti da se treba suprotstaviti ruskoj propagandi. Očekujemo uh, summit istočnog partnerstva u Rigi koji će se održati mm, mm, na proljeće ove godine i očekujemo da će tada Europski parlament i nacionalni parlamenti zemalja članica postati jasan politički signal kojeg čekaju Ukrajini, ljudi uz Ukrajini. Pod time mislim da se našim građanima ukine viza za, kratkoročna za kratka putovanja u Europu. Ukrajinci to sada zaslužuju više nego ikada. I danas su u prvoj liniji, bore se za integraciju i za evropske dodane vrijednosti. Hvala vam svima i veselim, hvala vam svima na pozornosti. Prezident, Gospodine predsjedniče, puno hvala na vašem izlaganju. Imamo 16 javljanja. Time bih završio popis govornika i maksimalno vrijeme iznosi jednu i pol minutu. A gospodin Plenković će preuzeti e, vodstvo. Predsjedanje. Thank you. very much. Zahvaljujem mm, gospodinu predsjedavajuću e, i našem govorniku, gospodinu Grojsmanu. E, Želim bih vam još jednom toplu dobrodošlicu. Prije nego dam riječ e, svojim kolegama, vidim da me predsjedavajući Brok stavio na prvo mjesto s obzirom da sam e, voditelj delegacije za suradnju sa Ukrajinom. U toj svojoj funkciji želio bih izraziti veliko zadovoljstvo što ćemo i nakon ovog, e, ove sjednice imati inauguracijsku sjednicu zajedničkog odbora Vrhovne rade i Europskog parlamenta. Drago mi će biti ovdje koji je sad ovdje s nama i tu tu ćemo razgovarati o nizu e, humanitarnih e, i političkih e, pitanja i koji će se odnositi na sveukupnu provedbu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Kao što što ste čuli i znate, predsjednik e, Europskog parlamenta je snažno angažiran e, na pitanju Ukrajine, doneseno je niz e, rezolucija i doista mu je stalo do toga da vam pomogne u ovoj teškoj situaciji, situaciji u kojoj ste izloženi agresiji. Namjera nam je i želja da nastavimo s takvim angažmanom i da vas nastavimo podržavati. Ne želim predugo govoriti pa bih E, vas zato zamolio da kad ćete nam odgovarati objasnite kako vidite dalji međunarodni angažman kojim bi se mogla postići e, mirovna reintegracija okupiranih teritorija. Dakle, imamo tamo prisustvo e, OSS-a, imamo najnovije prijedloge predsjednika Porošenka, možda tu bilo bi nam korisno vjerojatno čuti daljnje pojašnjenje tih ideja. No sada prvo dajem riječ svojim kolegama, prvo Sandra Kometa. Izvolite. Hvala. E, gospodine e, Grojsman. Dobro nam došli u Europski parlament. Nastavit ću govoriti na latinskom jer je evo ovo e, ovo prva prilika kada mi predsjedamo Europskom unijom. Dame i gospodo, prije godinu dana, 20. E, veljače, posjetila sam e, Kijev i tada sam govorila u Vrhovnoj e, radi. Tamo su se okupili zastupnici kako bi donijeli povijes, donijele povijesne odluke kojima bi spriječili daljnje nasilje. Bila sam u dvorištu jedne crkve kada sam vidjela žrtve nasilnih oružanih napada i e, očekivala sam bila sam, stvari već tada sam znala da će mirovni pregovori biti uspješni samo ako se Ukrajina bude u stanju sama obraniti. A znala sam i da su evropljani ti koji moraju pomoći Ukrajini da e, poveća sposobnost obrane. Željela bih e, od vas čuti e, kako postupate u pregovorima o raspoređivanju mirovnih snaga Ujedinjenih naroda. Hvala na teritoriju Ukrajine. Hvala. Hvala Sandra. Sada dajem riječ gospođi Ani Gomeš. Gospodine Grossman, dobrodošli. 21. veljače prošle godine bila sam na Euromajdanu i sljedećeg dana je Januković pobjegao i zajedno sa drugim nekim kolegama koji su u međuvremenu stigli vidjela sam kako se fantastično ponašao narod e, Ukrajine. E, istovremeno smo svi očekivali na dolazeće nevolje. Nevolje su međuvremenu stigle, e, ne pogađaju samo vas, pogađaju sve nas. To sasvim sigurno neupitno pogađa Europu. One utječu na e, našu samu percepciju. Tu se radi o tome tko smo mi. Jesmo li mi ona stara Europa koja se bavi nekom starom Rusijom ili smo sada jedna nova Europa e, artikulirana, koordinirana. Ja sam iz Portugala, dakle nisam blizu vaših granica, mi da kako e, bitno suosjećamo, ne samo zbog brojne ukrajinske zajednice u našoj zemlji, nego zato što razumijemo da se ovdje radi o nama, ne samo o vama, nego o nama, tko smo mi, što zagovaramo i što predstavljamo. Zbog toga se u velikoj mjeri slažem s vama da kakvu god ćete pomoć dobiti i trebali biste ju dobiti i od drugih, no ništa nije važnije nego da se porazi e, ruska agresija, odnosno agresija gospodina Putina. E, I E, najbolji način da se to postigne je da se nastavi sa razvojem demokracije i sa konsolidacijom demokracije u ukrajine Ništa ne bi više e, pogodilo i porazilo onu Rusiju kakvu danas gradi e, gospodin Putin i koju on nameće i vama i svima nama. Također razumijem, tu ću završiti, da ono što se događa u neutvrđenim vojnim letovima je također nešto što prijeti i svima nama u Europi. Hvala. Hvala, Madame Gomes. E, dajem riječ Charles Tenaku. Hvala, gospodine predsjedavajuće. E, Gospodine e, govornič, e, predsjedniče parlamenta, vrlo mi je drago što ste e, ovdje i mogu govoriti u ime cijele svoje grupe. Mi smo zagovarali, tražili neposredno oslobađanje gospođe Savčenko koja je oteta i sasvim je jasno da je Rusija tu apsolutno uključena. Ponosan sam na činjenicu da sam već 2002. u Wall Street Journalu objavio jedan članak u kojem sam naznačio E, ukrajinsku perspektivu u Europskoj uniji. U to vrijeme niko to nije uopće smatrao mogućim i, i za vrijeme narančaste revolucije sam bio aktivan. Međutim, ni u jednom času nisam pomišljala da bi bilo moguće da stvarno postoji neka ozbiljna mogućnost da bi Rusija e, fizički, odnosno vojno intervenirala u Ukrajini. To mi jednostavno nije e, padalo na pametno. Kada sad gledamo unatrag sve što nam je, što se događalo tokom deset godina, zapravo je postaje jasno da on nikad nije skrivao svoju ambiciju da izgradi jednu veliku uh, uh, uh, Rusiju koja će doknaditi pad Sovjetskog saveza. Ja bih stoga vas pitao što je to još što mi možemo učiniti. E, mislim da Rusija svim ovim sporazumima kupije samo vrijeme, dakle oni e, dalje napreduju, vjerovatno žele ostvariti kopani koridor prema Krimu. E, poznati su nam ekonomska nastojanja MEBF-a, nastojanja da se stabilizira Ukrajina ukrajinska e, ekonomija, da kako da je to prioritetno. Što bi se još moglo učiniti u smislu opskrbe sredstvima za obranu, e, opskrbe vaše vojske? E, neke države članice tamo imaju različita mišljenja. Mislite li da bi međunarodna mirovna misija pomogla da se stabilizira situacija? i Eh, ako eh, eh, razmišljamo o onima koji su gađali Harkov, mislite da li su doista njih obučavali ruske trajne, tajne službe, služba državne sigurnosti Rusije. Dakle, da li je tu stvarno bio angažirani KGB i ruska vojska i mislite li da će onda, da oni planiraju već i nove napade na vaše gradovi? Na kraju bi samo rekao slava Ukrajini. Thank you, Charles. Uh, I... E, ljubazno vas podsjećam da svatko ima na raspolaganju minutu i pol. Molim vas poštujete pravo svih da e, se obrate našem gostu. Hvala. Kao prvo, gospodine Grojsman, imate toplu podršku kluba zastupnika liberala e, u ovom parlamentu. Europski parlament i Europska unija je tu model slobodnih Um, parlamentarnih i predsjedničkih izbora, uh, a događaji u Ukrajini ih potvrđuju uh, kao i događaji na euromedanu Dakle, uh, euro crveni trg, znači takav događaj u Rusiji bi predstavljao kraj ove krize, a to je ono što Putin ne želi, jer njegova je strategija upravo da okljaštri svoje susjede, a e, da im ne dozvoli e, da prave sve vlastite izbore. Vrlo mi je bilo drago čuti kad ste rekli da želite e, u Ukrajinu uvesti promjene da ste vi i cijeli vaš parlament e, snažni zagovornik reformi jer doista e, reforme su neophodne mora se ostvariti vladavina prava gospodarska reforma reforma vojske borba protiv korupcije a sve se to može učiniti samo uz snažnu parlamentarnu podršku i to parlamenta koji je slobodno izebran. što se tiče našeg europskog parlamenta mi imamo snažnu delegaciju koja surađuje sa vrhovnom e, radom, e, imamo i odbor za e, predrživanje, a imamo i grupu prijateljstva koju kojom predsjeda Petar Auštrević iz našeg kluba Alde. Ja bih vam na kraju zaželjela, zaželio mnogo sreće i uspjeh, jer to nam doista treba. Hvala. Riječ ima gospođa Lohviler iz Zelenih. Hvala gospodine predsjedniče i hvala predsjedniče parlamenta. Vi ste početkom svojeg govora rekli koje zakone ste upravo donijeli. Ja bih jedan naglasila, naime mogućnost ratifikacije Rimskog statuta Međunarodnog suda pravde. To bi naravno bilo jako dobro za Ukrajinu ako biste mogli poraditi na tome. Od dvije i treće zastupnici vašeg parlamenta rade na ovome pitanju, pa me zanima postoji li mogućnost prema vašem mišljenju da se taj ratifikacijski proces intenzivira. Osim toga, bilo bi mi vrlo drago s obzirom da postoji udruženje parlamentarnih stranaka diljem svijeta, ako bi se u ožujku održa, održao sastanak po tom pitanju u parlamentu u Kijevu i bilo bi mi vrlo drago ako bi izradili Hvala. Hvala vama, gospođo Olof Miller. E, gospodin Sauhauser, izvolite. Monsieur l'ambassadeur, je suis très heureux d'entendre euh, votre... Euh, jako mi je drago čuti vaše želje i da želite reforme i da želite vladavinu prava i transparentnost. Ali nemojte se zavaravati ove riječi rata. To nije nešto što kaže engleska, njemačka ili promatrači OSS-a. Mi ne govorimo o okupaciji ovaj parlament je izoliran sa svojim stavom i mislim da neki ovdje uopće ne zastupaju interese Europe, već rade protiv interesa država članica. A što se tiče Minska, imam samo jedno jedino pitanje. To je od uvijek bio moj stav. Minsk 2 ima prednost da Rusija ne smije ne smije osporiti granice Ukrajine. Molim vas, dopustite mi da kažem što želim. Ja slušam vaša izlaganja. Rusija je rekla kada će biti održani općinski izbori, tada ćete dobiti suverenitet na vanjskim granicama. Pa je moje pitanje kako želite te općinske izbore održati kako biste na istoku stegli, stekli autonomiju. I želim da postane vrlo jasno kakvu ulogu igra Rusija. Rada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 ovog kolegu bih zamolio da i meni da riječ. Želim francuskog kolegu još jedan puta zamoliti da mi da riječ kada je moj red. Kolege i kolegice, poštovani predsjedniče parlamenta, želim reći da želim izraziti podršku ukrajinskim borcima, ali i dobrovoljnim skupinama. Ja sam uvjeren da se Ukrajina ne bori samo za svoju samostalnost, već i za Europu i za euroatlantske vrijednosti općenito. I zato sam Ukrajini vrlo zahvalan i divim se ukrajinskoj borbi. Nedavno sam bio u Donbasu i to na nedavno oslobođenom području sve do Slaveanska. Tamo su mi svi rekli da bi rat već odavno bio završen, da se granica zatvorila. Gospodine predsjedniče, vi ste govorili o izazovima za i o tome da bi Europska unija da bi se ona trebala pozabaviti pitanjem slanja policijskih snaga i mislim da nisu više riječi dovoljne i mislim da je potrebno obratiti se Europskoj komisiji i gospođi Mogherini i potaknuti ih da se pozabave ovim pitanjem jer riječi više nisu dovoljne. Ukrajini trebaju dijela. Hvala Ukrajina. Now I give the floor to our uh, Dajem riječ uh, Hvala, gospodine predsjedavajući. Imam pitanje koje bi želio postaviti uh, našem gostu. Kada je uh, se urušio Sovjetski savez, uh, Ukrajinu, ako ju gledamo samo za sebe, je bila i imala treći najveći arsenal nuklearnog oružja na svijetu kada je e, e, Ukrajina proglašena zemljom e, bez nuklearnog oružja u konvenciju iz Bukurešta iz 1994. Na temelju toga bih imao jedno pitanje. Imali, da, kad biste imali nuklearno oružje još više, mislite li da bi scenarij bio aktualni sasvim drugačije? Hvala gospodine Mikis. Dajem riječ gospođi Fotiga. Izvolite. Zahvaljujem. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Poštovani članovi Vrhovne rade, e, željela bih e, ponoviti ono što sam rekla početkom prošle godine za vrijeme sjednice parlamentarne skupštine odnosno zajedničke parlamentarne skupštine NATO-a i Vrhovne rade sjednice koja je održana u Kijevu. Nemam nikakve sumnje da ono što se događalo e, na Majdanu u dakle, Kijevu je bilo dijelo nacije koja se željela riješiti sovjetskih ograničenja, koja se željela osloboditi tih ograničenja i tog područja e, utjecaja. Mladi su ljudi pokazali kako žele braniti svoju zemlju. Nema nekakvih sumnji da su se Ukrajinci borili i za e, nešto što je blisko svima nama i u srcima svi u nas iz srednje i istočne Europe. No sve ove akcije koje su međuvremenu e, Ruska federacija poduzela. Tu se radi o agresiji Ruske federacije, agresiji na teritoriju jedne suverene zemlje i to nas sve brine jer to je prijetnja koja je prijetnja i vrijedi za sve nas. Zbog toga moramo razmisliti koje korake moramo poduzeti kako bismo omogućili Ukrajini da uspješno obrani svoje teritorije gospodine predsjedavajući, gospodine predsjedniče. Sredinom sljedećeg mjeseca poslaćemo delegaciju e, pod odbora za sigurnost e, e, u Kijev. Ja sam na čelu tog pododbora i mi ćemo procijeniti sigurnosnu situaciju u Ukrajini. To je za vašu informaciju. E, želim vam sve najbolje. Hvala vam kolege. Molim vas da se držite e, grupe 1. E, Petar Sotović koji vodi klub prijateljstva, grupu prijateljstva s Ukrajinom. Dobar dan svima i pozdravljam izaslanstvo Vrhovne rade u ovom povijesnom posjetu Europskom parlamentu. Vi ste naši prijatelji, naši partneri u mnogim aktivnostima. Želim naglasiti naglasiti da je Europska unija ohrabrila i ohrabrivala e, Ukrajinu da provede brojne reforme i da napreduje na putu prema Europi. I sada se e, moramo zajedno reagirati i pomoći vam u svakoj situaciji. E, Rusija će prikazati, htjeti prikazati događaje u Ukrajini, naročito u istočnom dijelu Ukrajine, kao građanski rat, kao da se Ukrajinci međusobno e, bore zastupajući različite e, e, stvari. Znam, vi u, u, ukrajinsko društvo je stabilno, vi u Kijevu možete govoriti ruski, neće vas ljudi ni izdvajati, ni to primijetiti, sasvim će to biti normalno i prihvatljivo. Ja bih vas zato molio, gospodine predsjedniče, da nam prokomentirate situaciju u Ukrajini, u atmosferu u društvu, pogotovo s obzirom na nacionalne manjine. Kakav je odnos između e, ruske manjine, židovske, e, tatarske manjine i brojnih drugih manjina koje vi imate u e, Ukrajine, jer ponekad se nameće ova slika građanskog rata i nju prihvaćaju čak i neki zastupnici u ovoj, ovom domu. Hvala Petras, madam Rebeka Harms. Ja, vielen Dank, Herr Sprecher Puno gospodine Jako mi je drago da ste danas po prvi puta ovdje u Europskom parlamentu i drago mi je da prisustvujem i imam dva pitanja. Nedavno sam bila u Slavijansku i tamo sam vidjela kako ukrajinski vojnici, kakve, kakve iskustva oni imaju s primjerjem. Vaš ministar vanjskih poslova jučer je odletio u New York kako bi tamo pred Ujedinjenim narodima se zalagao za misiju UN-a. Možete li reći kako se to komentira u Ukrajini i zašto je uopće došlo do ovoga prijedloga? Biste li možda kolegama mogli reći kako je e, dosadašnja misija Organizacije za europsku sigurnost i suradnju dosada tekla i što se događa na linijama demarkacije. A drugo pitanje se odnosi na humanitarnu situaciju. Europska unija je se svaki put e, zgraža nad ruskim konvojima u Ukrajini. Biste li možda malo preciznije mogli reći koji humanitarni problemi postoje i u kojim područjima bi Europska unija trebala više toga poduzeti? Rebeka. Now I give the floor to our rapporteur on Ukraine, Mr. Hvala Rebeka. Dajem riječ Sarišu Voljskom, našem izvjestitelju e, o Ukrajini. Jacek, izvoli. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče parlamenta. Europski će parlament uskoro odobriti odluku o makrofinancijskoj pomoći u iznosu 1,8 milijardi e, eura i e, to će poslati uzbrzanom procedurom bez amandmana. E, to je jedno dugoročno opredjeljenje Europskog parlamenta, a i cijele Europske unije opredjeljenje za reformske procese u Ukrajini. Kada jedno bude usvojen ovaj program makrofinancijske pomoći, on će doprinijeti podrž, i e, legitimnim e, htjenjima e, Ukrajine, njezine parlamenta i njezine vlade i vašeg predsjednika Porošenko. Pomoć koja će stići na vrijeme Ukrajini će olakšati krizu vezanu uz platnu bilancu i omogućiti stabilizaciju vaše zemlje. Ukrajina nije siromašna zemlja, ona se našla u drastičnoj situaciji zbog kasnih strukturnih reformi, zbog zbog lošeg upravljanja i zbog velikih gospodarskih gubitaka koji su rezultat rata, ruske invazije i okupacije. E, dakle, e, pravovremena pomoć e, može pomoći, može pomoći i olakšati rusku agresiju, a uz istovremene reforme pokušaj da se reformira i vlastito društvo i vlastito gospodarstvo. U europskoj povijesti nemamo primjera zemlje koja je paralelno bila suočena sa tako velikim izazovima. Ukrajini treba e, stabilizacija e, u ovoj krizi koja je e, djelomično rezultat i ove agresije e, koja je uništila gotovo 20% potencijala. Najbolji poklon koji je Europska unija i međunarodna zajednica mogu dati agresoru Rusiji i samom Putinu bi bilo da omogući, odnosno da dozvoli da Ukrajina bankrotira, a mi to nećemo dozvoliti. Hvala. Hvala Jacak. Sada bih eh, zamolio preostalih pet govornika eh, da imaju na umu da eh, predsjednik Grossman sreće predsjednika Šusa točno u četiri sata, tako da svako od vas mora govoriti najviše jednu minutu. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Eh, ovdje je izloženo eh, nekoliko ideja eh, koje pokazuju da je, nam sugerirano je da je Europski parlament daleko od realnosti. No ja bih vam rekao da svi mi iz Baltijskih zemalja vrlo dobro znamo što znači sovjetska okupacija i koliko je važno razviti gospodarstvo. Mi smo, kao što znate, uvijek podržavali Ukrajinu i podržavamo je, no realnost kojom je danas suočena Ukrajina e, je e, takva kakvu do prije nekoliko godina nismo mogli niti zamisliti. Da, e, imate korupciju do je došlo nakon nekoliko desetljeća e, lošeg nasljeđa. E, ova financijska pomoć o kojoj smo upravo e, čuli je zapravo simbolična, ona nije dovoljna i zbog toga bih vas, gospodine predsjedniče parlamenta, pitao što mislite, koliko ćete dugo moći preživjeti sa takvim takvom simboličnom podrškom zapada a e, i e, istovremeno u situaciju u kojoj ne dobivate pomoć u oružju. Hvala. Kao prvo bih želio podržati gospodina Porošenka koji je pozvao e, na dolazak međunarodnih mirovnih snaga u Ukrajinu već sam prije rekao i ponavljam i sada moramo pozitivno e, odgovoriti na taj poziv. Mislim da Europski e, parlament treba što je prije moguće podržati tu inicijativu. To je naš zadatak i to jest u našoj e, nadležnosti. Moje bi pitanje za vas bilo kakav je e, e, bio odgovor na ovu inicijativu ukrajinskog e, predsjednika? Kakve ste odgovor dobili, reakciju dobili u ukrajinskom društvu, u vladi, a isto tako i u vladama i parlamentima drugih zemalja? Imao bih još jedno pitanje. Eh, Odesa i zapadni dio eh, Ukrajine, dakle obala Crnog mora. Kakva je tamo situacija? Možemo li se smatrati sigurnom? I dakle, jesu li to sigurna područja ili postoje prijetnje i prema tom dijelu Ukrajine? A sada, povezano s onim što su rani eh, raniji govornici rekli, vezano uz krimske tatare, hoće li Ukrajina podržati njihova prava usprkos e, činjenice da su na okupiranom teritoriju. Hvala. E, gospodine predsjedavajući, e, postavljena je kad su vas pitali na tiskanoj konferenciji u Ukrajini, rekli ste da će decentralizacija, da je decentralizacija dovela do njezinog pada. Posljednji mrhovni sporazum je od 12 točaka i E, za Luhansk je bio predviđena privremena samouprava. Mislite li vi da ova privremena lokalna samouprava je dobra e, politika, odnosno da li će ona omogućiti tim područjima da proglase e, autonomiju i onda će na kraju oni pozvati na federalizaciju Ukrajine ili će možda zahtijevati i referendum o vlastitoj nezavisnosti. Još jedno pitanje povezano s budućim izborima koji bi se trebali održati 2015. E, očekujete li dakle, da postoji mogućnost bojkota općih izbora, odnosno nepriznavanja rezultata u Donbasu i u drugim e, takvim područjima, odnosno dakle, da bi oni tamo organizirali crvene izbore. Hvala, gospodin Papadakis. E, Gospodine Grossman, gospodin Brok je rekao da je vaša zemlja da bi ona trebala biti primjer. No, komunistička frakcija u Ukrajini je demonstrativno raspuštena i sud u Kijevu je zatvoren zato što je bilo nekoliko sudaca koji su bili uključeni u nelegalne radnje, ali mi mislimo da bi trebalo naglasiti da se tu samo podupiru monopoli i da progon komunističke stranke, to treba komentirati. Kako vi gledate na to? Kako gledate na raspuštanje komunističke stranke? Koje je vaše Hvala i posljednji govornik, gospodin pogledate Pogledajte. Tu sam. Ja se smatram prijateljem Ukrajine i član sam prijatelja Ukrajine. No prijateljima treba reći vlastito mišljenje, a ne samo se smiješiti. Ja imam nekoliko pitanja koja me dosta iznenađuju. U trenutku kada Ukrajini prijeti velika opasnost, došlo je do anektiranja Krima i separatistički pokreti u Donjecku, na izlazi izbori tek polovica Ukrajinaca, tek 52% stanovništva. Ostali ostaju kod kuća. Ministar obrane Ukrajine je rekao da u jednoj od izbornih jedinica samo je 20% vojnika koji su bili regrutirani željeli ići na e, front u trenutku rata. Druga stvar koja me brine, Ukrajina je ostvarila neovisnost 1991. Kako je moguće da su potrebne privatne policijske snage koje plaćaju oligarsi, isto ko što se događa u Donetsku i Luhansku, situacija se ne razlikuje. Treća stvar koja me brine, i to vam govorim kao demokrat, politika i trgovina su zajedno. E, teško mi je shvatiti da su poduzetnici istovremeno i političari od Porošenkog, a i ostalih. Sve to jedno te isto. Kako je moguće da se govori o borbi protiv korupcije, kada je e, ekonomija na vlastu. Dobro, hvala vam gospodine Nart, mislim da smo shvatili vašu poruku. E, gospodine predsjedniče parlamenta, sada vi pokušajte odgovoriti na pitanja u nekoliko minuta. Hvala vam. Dragi kolege, najprije vam svima želim zahvaliti na ovako otvorenoj raspravi, internim, iskrenim pitanjima i e, hvala vam na vašim e, stajalištima. Početi ću od činjenice da Ukrajina prolazi kroz agresiju i ne samo vojnu, već e, informacijsku, gospodarsku, energetsku. Sve su to oblici agresije koje trenutačno doživljavamo. Nažalost, to i iskrivljava sve što se događa u Ukrajini. Nije tajna da stanovnici Ukrajine to jest da specijalne postrojbe priprema Ruska federacija i da su oni naoružani najmodernijom opremom. U Ukrajini nije bilo sukoba, nije bilo razloga za interni sukob. Zašto bismo morali odvojiti zemlju koja je bila jedinstvena zemlja? Spomenjali ste autonomiju. Oprostite, ali sjetite se da je Krim bio autonomna republika Ukrajine. I sve to nije dovelo do zaustavljanja agresora. Mi doista imamo snažnu volju. A što želimo? Želimo e, poštovati demokratske vrijednosti i ostvariti svoj teritorijalni integritet. Na početku je predsjednik ovog odbora rekao moramo stvari nazvati svojim imenom i tek onda možemo shvatiti što se događa u Ukrajini. Mi smo otvoreni, mi želimo živjeti u miru. I još jednom naglašavam, mi smo spremni za mirovno rješenje ovog sukoba. Mi nismo za rat, mi nismo nikoga napali i ne planiramo to učiniti u budućnosti ali željeli bismo da Ukrajina bude suverena država. Ne želimo da naši civili ginu, ne želimo niti da naši vojnici ginu. To su izazovi ne samo za Ukrajinu, e, zato što agresori ne želi samo Ukrajinu, već i evropske zemlje. Sve ono u što mi vjerujemo ništa ne znači. Agresor želi pokazati da su oni da je on najjači u ovom svijetu, a taj agresor Putin mora biti zaustavljen i bit će zaustavljen. Pitanje je samo kada. Naš predsjednik je imao početni dogovor sa Nacionalnim vijećem za sigurnost o e, pozivanju mirovne misije. I to je jako dobro, zato što će nam mirovna misija pomoći da zaustavimo agresiju. I smatrali smo da bi mirovna misija trebala ići na granice i na e, prve linije. Druga stvar, da, imamo sankcije. To nisu sankcije iz pritiska, već je to naša reakcija na na agresiju. Ja naravno ne bih, ja naravno ne želim da moramo biti pod pritiscima, ali trenutačno nemamo e, drugog, e, drugih opcija. Zatim e, je tu pitanje obrambenih sposobnosti Ukrajina. Kada budemo dobili kvalitetno obrambeno oružje, moći ćemo zaustaviti neprijatelja, neprijatelja koji je došao na ukrajinski teritorij danas, ali koji je spreman ići dalje. Zato pomognite nam u našim obrambenim naporima. Što se tiče e, rimskog ugovora i unutarnjih reformi. Da, oko toga se svi slažemo. Mi smo izabrani u parlament sa tim ciljem. Moramo promijeniti postsovjetsku Ukrajinu u stvarnu evropsku zemlju. Moramo pomoći našim građanima, moramo imati slobodne izbore, moramo se boriti protiv korupcije, moramo imati pošteni pravosudni sustav. Moramo decentralizirati zemlju i to ćemo učiniti i, i trebamo vremena, ali opet vremena nemamo. Zato što su mogućnosti imaju svoj rok. Što se tiče pitanja o plana za ostvarenje mira, taj je plan predložen i uključuje sve. Od, za početak je zatim povlačenje teškog oružja, oslobađanje zatvorenika koji su u ruskim zatvorima, uključujući gospođu Savčenko. Zatim, e, analizirati mogućnost lokalne samove uprave. Moram vam reći, nakon izbora 2010. iz Luhanska i Donjecka, e, uprava koja je zakonito odabrana je prisiljena, bila prisiljena otići pod one far, zbog one farse od referenduma koji je održan i koji je održan uz pomoć od oružja. Mi znamo da e, osobe koje tamo žive i pate u ovoj situaciju, to nije njihova želja. Naš je zajednički cilj boriti se protiv neprijatelja, boriti se za europske vrijednosti i učiniti sve kako bi naša zemlja živjela u miru kako mir ne bi bio samo na papiru, već kako bi živjeli u stvarnom, konkretnom miru. Uz jamstva da nitko neće napasti suverenu zemlju. Pitanje ima puno, ali stvarno nemam vremena. što se tiče manjina, Ukrajina se bori za prava manjina. Mi nemamo nikakvih problema s time da govorimo ukrajinski ili ruski. Ukrajina je vrlo tolerantna zemlja. Ali imamo i borce iz Čečenije. Oni nisu Ukrajinci i to su neprijatelji. I na kraju u ime Ukrajine želim vam zahvaliti na podršci, na pozornosti Hvala vam na važnim stajalištima. I živjela Ukrajina, Evropska unija i demokracija. much, Hvala vam. Gospodine predsjedniče, uspjeli ste se osvrnuti na veliki broj pitanja i mislim da smo svi, svima nama jako drago da smo imali priliku razgovarati sa vama. Znam da, sam, da vam je sljedeća obveza E, sastanak sa gospodinom Šulcom, a mi se vidimo na sljedećem sastanku e, parlamentarnog odbora za odnose s Ukrajinom. one second. Ja. Što se tiče stranaka, mi moramo izgraditi demokratski sustav. E, koji je otvoren no, ovo je prvi puta da komunistička stranka nije izabrana u parlament i to vam dovoljno govori o europskom izboru. Let continue with the agenda. A sada nastavljamo sa dnevnim e, redom. Sljedeća točka je točka 17, makrofinancijska pomoć Ukrajini. Molim vas samo za malo reda i mira. Oni koji žele napustiti e, dvoranu, molim vas da to učinite u tišini jer imamo još jako puno posla. Razmatranje mišljenja odbora INTA o makrofinancijskoj pomoći za Ukrajinu koju je pripremio e, Sariju Svolski. Ukrajina, kao što svi znamo i čuli smo to u raspravi, još uvijek treba našu podršku kako bi se nosila sa financijskom i gospodarskom krizom te riješila problem e, pada stranih ulaganja. Stoga komisija sada predlaže 1,8 milijardi eura u okviru makrofinancijske pomoći uz prethodni e, zajam od 1,6 milijardi eura koji je isplaćen 2013. Prva isplata se predviđa za ožujak ove godine. Latvijsko predsjedništvo je e, obavijestilo vodeći odbor da s obzirom da je situacija u Ukrajini e, e, hitna, da je vijeće postiglo sporazum bez amandmana i mm, isto bi se moglo e, dogoditi u Europskom parlamentu. Sada dajem riječ gospodinu Sarjusu Volskom da nam on objasni detalje ovog prijedloga. Ja predlažem da odbor za vanjske poslove podupre ovaj ubrzani postupak zato što e, potrebe Ukrajine Ukrajina ima ove potrebe sada, tako da hitni postupak bez amandmana bi zapravo pokazao da želimo pomoći Ukrajini i to kroz spomenuti iznos. E, riječ je o podržavanju e, reformi u e, teškoj financijskoj situaciji koja je rezultat ne samo lošeg upravljanja u prošlosti, već i rata koji se trenutačno vodi u zemlji i zemlja je u ratu, a istodobno se pokušava reformirati. To je situacija bez presedana u Europi i nije nimalo jednostavno. Zato predlažem odboru uh, hitni postupak da se dakle ovo zapravo usvoji i odobri makrofinancijska pomoć Ukrajini kroz hitni postupak. A u svojem mišljenju sam još naglasio da je ova pomoć uh, potrebna i to hitna ali osim toga da bi Europska unija trebala razmisliti o drugim alternativnim načinima kako pomoći Ukrajini i predlažem da zemlje članice Europske unije kroz sve pravna i administrativna sredstva se zalaže za povrat ukrajinske imovine i to one imovine koju je zadržao bivši e, predsjednik Januković koji su trenutačno zadržane i zamrznute u bankama Europske unije. Ako Ukrajina uspije povratiti tu imovinu, koja je nezakonito zadržana od strane prethodne e, vlade, da se ta e, imovina ne preusmjeri na e, zadovoljavanje ruskih zahtjeva, već da se usmjeri u Ukrajinu. Predlažem i da Europska unija podrži Ukrajinu u naporima u borbi protiv korupcije. Europska unija isto tako može pomoći time što će uspostaviti zajedničko istražno tijelo koje će pratiti provedbu financijske pomoći Europske unije Ukrajini i time će se ne samo osigurati da se sredstva troše na primjeren način, već će poslužiti i kao izgradnja kapaciteta u institucijama. Tu se mogu iskoristiti i stručnosti za korupciju iz Europske unije i na taj način se Ukrajini mogu prenijeti najbolje prakse u tim područjima. Osim toga treba pomoći e, najranjivijim sektorima gospodarstva i to energetika, poslovno okruženje, porezna e, uprava, zaštita okoliša i Europska unija će pokušati E, pomoći Ukrajini da riješi svoje financijske poteškoće. I na kraju bih još htio reći da je da se pravi prijatelj poznaje u nevolji i želimo da Europska unija bude takav prijatelj Ukrajini. Hvala ti Jacek. I drago mi je da su s nama bili kolege iz Vrhovne rade, da su čuli vaše e, izlaganje. E, nitko se ne javlja za riječ. To znači da, baš kao što je učinilo i vijeće, tako je i naš odbor prihvatio da ovaj da ovo mišljenje prođe kroz brzi postupak i zapravo time smo poslali poruku da podržavamo ovu novu tranšu makrofinancijske pomoći Ukrajini. I još jedan kratki komentar od komisije. Gospodin Grisa je s nama u ime ovdje kao predstavnik komisije. Hvala vam. I komisija pozdravlja podršku koju je izrazio odbor APET i jučer odbor INTA i ne mogu, moram stvarno potvrditi da je ovaj vrlo važan i vrlo hitan dokument, to je dosje i činjenicu da Ukrajini treba pomoći jer prolazi kroz velike financijske poteškoće. Zato se E, želi pomoći Ukrajini u ovoj ozbiljnoj situaciji i to je dio šireg međunarodnog paketa namijenjenog Ukrajini, MMF, priprema paket pomoći od 40 milijardi dolara i tu su doprinosi MMF-a, zatim bilateralni doprinosi, na primjer naš iz Europske unije, te doprinos iz e, privatnog sektora. Tako da je ukrajinska vlada najavila da će započeti e, sa e, svojim kreditorima kako bi mogla produžiti vrijeme rokove isplate, a i privatni sektor će pomoći u financiranju ove zemlje u sljedećih nekoliko godina. Eto, samo toliko od mene. Hvala vam na vašoj podršci, a mi možemo doprinijeti time što ćemo e, završiti ovaj zakonodavni postupak. Hvala gospodine Grise. Podsjećam se kolege da je rok za podnošenje amandmana formalno 26. veljače, ali budući da smo odlučili da ih neće biti, ništa od toga. Ovime završavam E, točku 17 i e, pozivam gospodina Paško da preuzme predsjedanje ovim sastankom. We move directly to next item, which uh, Prelazimo na sljedeću točku, to je sustav Europske unije za samocertificiranje uvoznika kositra i volframa, njihovih ruda i tako dalje. Izvjestitelj je gospodin Butikofer. Izvolite, imate riječ. Thank you, Chair. This is the uh, first exchange. Hvala vam. Ovo je prva razmjena mišljenja i dopustite mi da najprije zahvalim svim kolegama koji su uh, podnijeli jako puno amandmana. Pozivam izvjestitelje u sjeni da organiziramo sastanak 26. veljače i nadam se da će svi moći doći. Imamo jednu opciju, proceduralno govoreći, a to je dakle E, glasanje u AFET-u o nacrti mišljenja se predviđa za 9. ožujka. No, budući da INTA, odbor INTA odgađa svoje glasanje za 13. ili 14. travnja, mogli bismo ipak imati malo više vremena i pronaći kompromese, ako to želimo. O tome će odlučiti e, predsjedništvo, ali mogli bi imati e, drugo razmatranje umjesto glasanja 9. ožujka. A sada prelazim na mišljenje. Kao što vjerojatno svi pretpostavljaju, ovo je vrlo kontroverzna tema. i to pokazuju i amandmani. Neki su za manje stroga pravila od onoga što bih ja predložio, a drugi su za to da se definiraju stroža pravila od onoga što nacrt mišljenja savjetuje. U principu ono što sam ja htio u što sam pokušao učiniti jest da se što bliže da se držimo što bliže e, zakonu Dodd-Frank iz SAD-a. Upravo je taj zakon e, dao e, veliki zamah i našem radu u ovom parlamentu i u odboru. To znači da umjesto da se koncentriramo samo na uvoznike i umjesto da imamo dobrovoljnu schemu, da se e, definira obavezno bilježenje i da se ograniči područje primjene predložene uredbe. I to je u skladu sa pristupom iz e, zakona Dodd-Frank. Naravno, ovaj odbor će morati odabrati svoju strategiju. Ali ja mislim da jako puno govorimo o regulatornoj suradnji i usklađivanju ako je moguće, dakle u ovom transatlantskom scenariju i mislim da bi onda bilo dobro da se i u ovoj temi počnemo, pokušamo uskladiti. Pristupili su mi lobisti koji su jasno rekli da žele imati slabe europske propise, mnogo slabije, to jest blaže od Dodd-Franka, kako bi to kasnije iskoristili kao polugu da se oslabi Dodd Frankov zakon za vrijeme pregovora o TTIP-u. A s druge strane, postoje i drugi koji se nadaju da će postići e, veću razinu regulatornih standarda od onih sadržanih u e, Dodd-Frankovom zakonu. Vidjet ćemo što će proizaći iz svega toga, ali Moram još spomenuti da naš dobitnik Saharove nagrade ove godine, doktor Mukwege, da je upozorio parlament i rekao da bismo trebali imati obvezne propise koji su u skladu sa Dodd-Frankovim zakonom. Što se tiče političkih linija oko kojih ćemo morati odlučiti, Netko je već e, to spomenuo, dakle hoćemo li ići za e, dobrovoljni sustav ili obavezni sustav, no jedan prijedlog je došao iz kolega Pučana, oni bi kombinirali dva pristupa, dakle imati obavezni pristup za regiju velikih e, jezera, a dobrovoljni pristup za ostalo područje. Zatim je tu zemljopisni zemljopisno područje. I zanimljivo je znati da sa svih strana postoji e, dogovor da to ne treba biti vrlo ograničeno zemljopisno područje. Treća, treća je stvar hoćemo li e, dakle u to uključiti sve tvrtke ili samo uvoznike. Zatim resurse kojima ćemo se baviti. Dakle, ja sam mm, rekao, dakle, ja sam se ovdje bavio sa tri e, poznata, tri poznate, tri poznata minerala. I zanima me što će reći kolege. I spreman sam nakon toga raditi na pronalasku kompromisa. Hvala, gospodine Betikofer. Sada ćemo zamoliti Adaksona da uzme riječ. Adakson, Poson, e, izvjestitelj e, Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ja bih na početku htio zahvaliti kolegi Bitikoferu na njegovom radu i na ovom podnešenom izvještaju. Mi da kako imamo malo različite ideje o pristupu, no usprkos tome unutar odbora imamo suglasnost da cijela EU mora podići razinu ambiciju što se e, tiče temeljnih uzroka ovog sukoba. E, recimo u Kongu, između ostalog, dakle, dijamanti e, za zlato, bakar i tako dalje. Oni bi ga mogli učiniti jednom od najbogatijih društava na svijetu, a danas su jedan od, jedno od najsiremašnijih minerali iz, tog, iz kongoških E, rudnika su e, e, sastavni dijelovi visokotehnoloških proizvoda poput mobitela ili kompjutora. Europa i SAD imaju veliku odgovornost kako bi zagovarali etičku trgovinu i to vrijedi i za minerale i za proizvode koji u sebi sadrže te minerale. transparentnost je tu važna, sljedljivost <clears throat> to, to moraju biti ključne riječi u novoj direktivi koju čiji će prijedlog e, komisija podnijeti u odnosu na ove minerale. Posljedice novih propisa za minerale da kako ne smiju e, biti takve da se te minerale zabrani ili da se proglasi bojkot jel bi to ono lokalno stanovništvo snažno pogodilo i rudare u tim područjima. Umjesto toga moramo djelovati tako da bismo da zaustavimo e, nezakonike rudnike koji omogućuju financiranje oružanih skupina. Trgovina može biti instrument kojim ćemo ohrabriti e, uređeno e, i sa zakonom usklađeno rudarstvo i to će se sigurno pomoći ljudima u Kongu. Što se tiče Europskog parlamenta, mi možemo izvršiti pritisak da se donesu propisi koje će e, doprinijeti e, transparentnosti i u odnosu na europske e, tvrtke i za potrošače i da se dakle omogući etička trgovina. Dakle dajemo dakle moramo zamijeniti praksu e, koja e, potiče nezakonite strukture e, za on, na, onom koja potiče zakonite. Iz tog sam razloga dao prijedlog amandmana u tom duhu. Kao prvo da postoji e, potreba za suradnjom između Europske unije i OECD-a i Jedinih naroda e, kako bi se sastavio e, popis na talionica i rafinerija koji bi zahvatio barem 80% globalnih igrača u tom području a koje djeluju u skladu sa zakonom. I to bi bilo relevantno za mjere kojima želimo djelovati na e, kanale isporuke i isto tako osigurati e, e, trgovinu, zakonitu trgovinu mineralima i plemenitim metalima iz Konga. U današnjoj situaciji kada nemamo takav jedan sveobuhvatni e, pristup, e, onda e, ne smijemo gađati imati negativne posljedice za evropske tvrtke i ugroziti njihov položaj na tržištu. Kao drugo, temelj za novi sustav mora biti dobrovoljno certificiranje, no koje je obavezno za uvoznike E, minerala i metala koji su e, e, na koje bi se koje se odnosilo na zadano područje, a dakle to je područje Konga. Cilj je tog prijedloga da se nastavi na temeljima koje je postavio Dodd Frank i da se razlikuju čisti minerali od onih konfliktnih. E, dakle, treba e, imati pregled e, lanaca isporuke prema europskim tvrtkama i kako bi se osigurali da ti minerali ne pomažu financiranje oružanih i nezakonitih grupa. Hvala. Gospodin Art ima riječ, izvolite. Hvala. Za mene rat nije nešto o čemu samo čitam na, u novinama i gledam na televiziji. 25 godina sam bio izvjestitelj za ratna područja i vjerujte mi, iz iskustva znam o okrutnostima rata, a i o financiranju. Ja sam predložio nekoliko amandmana na ovaj nacrt. Promet prirodnim resursima je razlog za masakre, eh, ropstvo, i ubijanje civila u regiji velikih jezera. To nije moje mišljenje, to je stvarnost. Nezamislivo je e, reći da tvrtke e, čiji je jedini cilj da se obogate se reguliraju samostalno i da ovi stusavi budu dobrovoljni. Mi moramo stati na kraj ovoj strašnoj tragediji u regiji velikih jezera, a zemlje i tvrtke koje mm, stavljaju na tržište brojne minerale su zapravo samo suučesnici. Ne možemo biti licemjerni i zatvoriti oči pred onime što se temelji na masakrima i na krvi. Postoji još jedna stvar o kojoj bismo trebali razmisliti, a to su finalizirani proizvodi koji se dovršavaju u trećim i četiri zemljama. Možemo konkretno reći Kina. U Europskoj uniji bismo trebali tražiti da bilo koji proizvod koji se proizvodi izvan Europske unije, to znači izvan kanala kontrole uvoza i stavljanja na tržište ili talionica, dakle da svatko od njih ima potvrdu e, o podrijetlu ili u protivnom ne dopustiti uvoz jer ne možemo dozvoliti da se nastavi sa masakrima i smrtima i da naše industrije ne snose nikakve posljedice. Isto tako nećemo dopustiti da naše tvrtke koje posluju u skladu s propisima trpe od ovakve nepoštene konkurencije koja dolazi iz trećih zemalja u kojoj nema sustava certificiranja. Ovo je kao da, tražimo od prokseneta da regulira promet. To je kao što je rekao prethodni govornik. Ne možemo pružiti mogućnost izbjegavanja propisa da onima koji uspiju izbjeći SAD-ov zakon Dodd-Frank da onda uđu europskim putem jako dobro znamo što se ovdje događa. Ne smemo dopustiti samo certificiranje zato što je to put prema prevari. ako je to put prema prevari, onda ne trebamo tražiti ništa. Onda možemo jednostavno reći da nas nije briga. Neka se masakriraju stanovništvo ako je e, biznis dobar. Thank you very much. E, Mr. Hvala, gospodin Tanak ima riječ. Hvala. Dozvolite da e, čestitam gospodinu Bitikoferu na vrlo važnom e, poslu koji je obavio i doprinosu nečemu što je teško i kontroverzno pitanje, vrlo osjetljivo pitanje u kojima su sukobljeni mnogi interesi E, ja to sa zanimanjem pratim već godinama, odnosno sa zanimanjem pratim e, priču o Kimberliju i e, krvavim dijamantima u Zapadnoj Africi i ovo je na neki način produženje tog procesa jer se prenosi na druge minerale iz područja sukoba. Dakle, svi znamo da se tamo financiraju milicije razne i da je tu su strahote e, počinjene, dakle da imamo i titan i e, tantal i bakar e, kao izvor takvog novca. To je znači važno pitanje. No što se tiče sada prijedloga komisije i ovog našeg doma, trebali imati obvezujuće ili dobrovoljno samocertificiranje, dakle biramo bolju opciju. Amerikanci su se odlučili da više izreguliraju, odabrali su su taj tip a ja mislim i tako smo mi na naš u našem klubu zastupnika razgovarali, mi bi se u ovom času držali prijedloga komisije, dakle da imamo manje obvezujući pristup kako bismo industriji dali mogućnost i crtkama da to učine na dobrovoljnoj osnovi. Time bi izbjegli e, gubitak e, poslovnih prilika, e, što bi samo iskoristile Kina, na primjer, dakle očito da nam treba globalna koordinacija, ne mogu samo SAD i Europska unija tu djelovati jer su dakle izdvajanje minerala nešto što je relevantno za cijeli svijet i zbog toga mi u ovom času nećemo podržati e, obvezujući e, koncepciju koju predlaže gospodin Bitikoper. Dakle, mi ćemo se držati prijedloga komisije. Po našem mišljenju to se može revidirati e, s vremenom, kao što je gospodin Gak upravo rekao da kako, ako dođe do promjene situacije, može se nakon jednog razumnog vremena to revidirati. No, pitanje koje treba postaviti jest e, kako će se to e, kako će se to povezati sa pregovorima o ttp u e, i dakle ponovo jedna tema o kojoj se može razgovarati unutar TTP-a, no u ovom času mi nećemo podržati većinu amandmana koje je predložio gospodin Betikofer. Hvala. Gospodin Šolsko također izvjestitelj u Sjeni a onda ću zamoliti kolege e, da pokušaju kratko govoriti. Postavit ću vremensko ograničenje jer već kasnimo. Trebali smo završiti ovu točku u pola pet, znači već smo ju trebali završiti prije par minuta. Hvala. Gospodin Šolci, izvolite. Hvala ja se moram ispričati, bio sam do sad na jednom važnom sastanku e, Međunarodnog odbora za e, TTIP pa sam morao dojuriti e, ovamo. Želim zahvaliti izvjestitelju na napornom radu i na bilateralnim sastancima koje je organizirao na kojima smo mogli razmijeniti mišljenja o ovo vrlo važne temi. Po mom je mišljenju to je jedno od najvažnijih tem koje se trenutno bavimo unutar AFETA jer je previše e, ratova i previše ljudi gine, previše djece strada i pati i e, iskorištava se kao roblje a da dakle previše je svega toga, a da mi ne bismo o ovome ozbiljno razmišljali i doveli to u e, proces donošenja odluka. U okviru OECD-a se 43 zemlje su se složile da će pojačati e, kontrolu e, lanaca opskrbe. Od tih 43 države su i neke beyond the borderlines we are used. nekad nerazvijene e, države. Što se tiče e, mog mišljenja i mislim da je tu e, dobar e, amandman gospodina Butikofera, mi smo za sada imali pre neambiciozne ciljeve i stoga su bitni amandmani. U ime našeg kluba zastupnika mogu reći da smatramo da ova obaveza mora biti obvezujuća, što više da možemo proširiti krug tvrtki. Moramo također ostaviti mogućnosti za proširenje tipova materijala. Do sada govorimo o, e, e, govorimo samo o nekim područjima iz kojih dolaze ti minerali, a komisija bi morala imati mogućnost proširiti to i na druga područja. Dakle, trebamo se pripremiti i za budućnost. Želio bih nas sve nas podsjetiti na raspravu koju smo imali o sukobu Rusije i Ukrajine. E, I to e, može dati neku naznaku što bi sve mogli biti u budućnosti minerali iz e, konfliktnih e, područja. Dakle, e, nadam se da možemo mi u raznim odborima koji su uključeni u ovu temu e, postići jedno zajedničko stajalište i da se trebamo kretati u smjeru obvezujućih odredbi i proširenog područja primjene. Hvala. Gospodin Kastaldo, imate jednu minutu. Hvala, predsjedniče. Ja mislim da je ovo iznimna prilika da o ovome razgovarame u ovom otvoru. To je prilika da Europa pokazuje da je dosljedna sa vrijednostima i načelima iza kojih stoji. No, ako prihvatimo minimalistički e, izbor komisije, mislim da ćemo propustiti tu veliku priliku. Između ostalog i zato što znamo da se ratovi ne vode bez novaca, bez oružja, bez vojnika, a pogotovo ne bez gospodarskih interesa. Zato moramo zajamčiti i ja ću se osobno zalagati i kroz amandmane, ali i time što ću podržati amandmane drugih kolega. Dakle, zalagati ću se da se produlji popis minerala koji se uključuju, da se proširi pojam sukoba na sve one zemlje u kojima postoje institucijske e, slabosti, pravna nesigurnost, u kojem nedostaju e, zapravo u kojima vlada nesigurnost. I ove odredbe, osim što bi trebale biti obavezne, trebale bi se obavezno primjenjivati i na mala i srednja poduzeća. Naravno, ja shvaćam da će oni imati e, više poteškoća u tome i tu bismo trebali intervenirati kako bi im se pružila odgovarajuća podrška, možda i kroz sustav poticaja da se prilagode propisima. No, svakako ne smijemo biti slijepi i gluhi pred onime što e, sukobi i ti minerali koji proizlaze iz područja pogođenih sukobima, što je to značilo za te zemlje. I hvala izvjestitelju na dosadašnjem radu. Hvala vama. Sada gospodin Schaphauser ima riječ jednu minutu. Prezident. Euh, en 2000, en 2000... Puno hvala dvije i četvrte ja sam bio savjetnik od predsjednika Demokratske republike Kongo. Između ostalog bio sam zadužen i za minerale. Istovremeno su me ministarstvo vanjskih poslova i moja vlada poslali u tu zemlju. I što sam tamo vidio? Vidio sam dijamante, koji su certificirani i to od strane centralne Afrike, zatim rijetke metale iz Ruande, također s certifikatom i to uz potporu europskih vlada koje sad ne želim navesti. I jedne van europske vlade, ali ne želim sad navoditi imena, no to je stvarnost u kojoj živimo. Postoje mafijaške veze i često postoje veze sa tajnim službama, sa državama i tu se radi o nacionalnim interesima jer metali su i od nacionalnog interesa i zato je važno da donesemo zakone i to zakone koji se odnose na široka područja. Prvi zadatak koji imamo je informiranje. Trebamo zaštititi izvore informiranja i ja vam garantiram kada se otvori Pandorina kutija po pitanju rijetkih metala i kada vidimo što se doista događa, onda će postojati veća transparentnost, ali još ne postoje postupci koje možemo upotrijebiti jer ti postupci ne postoje zbog utjecaja mafije. Hvala gospodin Pancini. Imam samo par sekundi i želim reći da podržavam um, sve ono što je zdravo razumsko i što je predložio izvjestitelj. Ovaj, ova tema je kontroverzna, no ovaj parlament ipak mora pokazati transparentnost. Na sljedećoj plenarnoj sjednici ćemo usvojiti godišnji izvještaj o ljudskim pravima. I jedan od ključnih elemenata ovog izvještaja je upravo ova tema. To je dakle i uzrok sukoba, ali i e, pomanjkanje poštivanja ljudskih prava. Europski propisi e, ne samo da nisu dobri, već e, riskiraju da će izgubiti mogućnost da se ova situacija riješi. Stoga ja smatram da od dobrovoljnog certificiranja bismo trebali prijeći na obavezno certificiranje i tražim od izvjestitelja da inzistiraju na toj točki. Hvala. Riječ ima gospodin Karver, također samo jednu minutu. Hvala. Ja da kako razumijem koliko je važno ovo pitanje E, i znamo da se um, pobunjeničke grupe e, financiraju odavdje. O tome smo govorili na zasjedanju sjedanju i e, to je vrlo zla trgovina i zahvalio bih izvjestitelju na njegovom radu, no već imamo međunarodnu zahodsku strukture koje se time bave, a to je OECD i tu se već pokazao uspjeh. Većina država članica Europske unije, dakle 21 zemlja su članica se i OCD-a i zbog toga e, mislim da tu ne donosimo nešto novo. Kina je i ostaće e, veliki e, potrošač ovakvih minerala, a ona nema ovakve zakone i znamo da to potiče nezakonite grupe u, u Africe. Dakle, donošenje ovakvih propisa bez Kine, a Kina neće slijediti e, naše prepise, dakle to jednostavno neće funkcionirati. E, ne vjerujem da ćemo utjecati na uvoz i izvoz e, minerala iz tog područja. E, dakle, nama treba multilateralni međuvladini pristup i to će donijeti dobre rezultate. Dakle, potrebna nam je globalni standard u pogledu ovih teme i mora uključ, koji mora uključivati države poput Kine jer inače ćemo samo u pogoršati situaciju u nekim od afričkih zemalja koje izvoze e, ovakve e, minerale. Dakle, e, čini mi se da ovo što sada pokušavamo duplicira ono što već postoji a i da će donijeti samo loš, samo loš utjecaj na europske tvrtke. A Kina je tu ključna kao veliki potrošač. Hvala. Zamolit ću gospodin Gansotina iz e, službe za vanjsko djelovanje da govori minutu i pol. E, dakle <laughs> jednak pristup svima. Hvala vam, pokušat ću izuzetno kratko nešto reći. Dakle, e, čuli smo o inicijativi Dot Frank, znamo za e, zakonske aktivnosti u Kongu, znamo za smjernice OECD-a o dužnoj pažnji, no naglasio bih da sve te inicijative samo po sebi ne mogu i nisu do sada se bavile izvorima nasilja i nestabilnosti u toj regiju. Dakle, govorimo o iskustvu Demokratske republike Kongo. E, a, dakle, e, tamo imamo nestabilnost, e, stalni sukob i moramo imati jedan sveobuhvatni pristup ako hoćemo riješiti izvore takvih sukoba. Treba nam vlada bi prava, dobra uprava, održivi razvoj i da kako transparentnost kanala opskrbe. I E, mi bismo htjeli upozorili, upozoriti na nešto u vezi sa utjecajem dot Franka. Nije sasvim jasno da sam pokazao uspješnim, o tome se još e, raspravlja. I ovaj je parlament e, svjestan de facto embarga na minerale iz područja velikih jezera. Dakle, nijedna tvrtka u SAD-u ne kupuje, a ni kod nas nijedna velika tvrtka ne kupuje minerale iz tog područja. I to ima, ako se to nastavi, dakle, bit će e, imat će to vrlo loše posljedice za stanovništvo tog područja i sve njihove stope e, će i znatno pasti. Evo sad ću završiti. E, dakle, mi e, moramo slijediti načelo ne činiti štetu. To je jasan princip koji slijedi visoka predstavnica. Zbog toga zagovaramo, komisija je dakle predložila dobrovoljni pristup, dobrovoljno samocertificiranje u odnosu na dužnu pašnju. I to već, to je usklađeno sa regionalnim inicijativom e, e, Europske unije e, koja ima samo certificiranje rudnika, dakle to je potakle Njemačka i OECD. Dakle, to je e, dostignuto do toga da 67% e, rudnika tantala, e, kositra i voltrama su iz područja koje nije zagađeno, odnosno nisu povezane sa sukobima i to je se postiglo zahvaljujući dosadašnjim koracima. E, dakle, mi smo vrlo oprezni prema obvezujućim odredbama jer bi to imalo vrlo loše posljedice na zemlje i područje e, velikih jezera. Hvala vam. Želi li izvjestiteljica sada samo kratko e, zaključiti? Počet ću sa onim što je zadnje rečeno. Komisija je počela govoriti o ovom u uredbi i povjerenik Kruh je obećao da će ponuditi nešto što je ambicioznije od Dot Franka, a sada čujemo od komisije da je i princip ne činiti štetu njima dovoljan. E pa nama u ovom parlamentu to nije dovoljno suština priče je da su lobisti bili, e, dakle lobisti nekih tvrtki bili uspješni i to su oni koji zagovaraju e, propise koje nisu jako e, kao strogi. I sada oni govore da, da, da za dobrobit je jadnih eksploatiranih ljudi u tom području da mi ne usvojimo obvezujuće snažne područje. To je sramota. Što se svega toga drugog tiče, mislim da ćemo moći postići nekakav dogovor, no ja sam predložio propise koji bi e, koristili delegirane zakone kako bi se eventualno raširilo broj e, minerala, da bi se možda proširilo područje, geografsko područje e, primjene, dakle da bi se tu su ugrađeni neki elementi fleksibilnosti. No ako mi ne dijelimo vjeru da Europska unija i SAD zajedno bi mogle utjecati na globalnoj razini na ono što se događa i da ćemo se mi pokrenuti samo ako i Kina krene s nama, onda se mi pitamo zašto uopće o bilo čemu pregovaramo, odnosno zašto uvijek imamo, e, imamo TTIP, pregovore o TTP-u. Hvala vam, time zaključujem raspravu. Imat ćemo sastanak u sjeni 26. veljače. E, glasanje je predloženo za 9.3. u i INTA je odložila svoje glasanje o izvještaju na 13. 14. travnja, a plenarno e, glasanje je e, predviđeno za 18. do 21. svibnja. Sada ćemo brzo prijeći na drugu točku dnevnog reda, a to je izvještaj o Albaniji. E, molim izvjestitelja da uzme riječ. Poštovane kolege, od 30. siječnja svi imate moj nacrt izvješća o Albaniji. Tu se radi o prvom nacrtu, s obzirom da sam ja novi izvjestitelj parlamenta za Albaniju. I početkom siječnja posjetio sam Albaniju i tamo sam vodio čitav niz razgovora. Albanija je u zadnjih nekoliko godina postigla impresivne promjene i od 6. mjeseca 2014. od lipnja 2014. dobila je status zemlje kandidatkinje. Taj status je poticaj da i dalje intenzivno provodi reforme, a istovremeno predstavlja i obvezu da se započete reforme privedu kraju. No odlučujuće nije donošenje reformi, već njihovo provođenje. Moj izvješće se temelji na pet prioriteta u reformama koje je odredila Europska komisija kako bi se zemlja pripremila za idući korak, a to su pregovori o pristupanju i to će predstavljati naravno i motivaciju za provođenje daljnjih reformi Ambiciozna reforma javne uprave je neizostavna za uspješno provođenje svih ostalih reformi. Stoga se izvješće istrpno bavi o reformi javnog sektora. Albanija upravo profesionalizira svoj javni sektor i istovremeno se radi i o depolitizaciji uprave i borbi protiv korupcije. Ja također često dobivam pisma od albanskih građana i nakon što sam razgovarao sa e, pučkim pravobraniteljem, e, znam da se i on intenzivno bavi ovom temom. Stoga je vrlo važno da se preporuke albanskog pučkog pravobranitelja ozbiljno shvate i da se provedu u dijelu. To sam htio reći još jedan puta. Osim toga je važna i reforma pravosuđa. Tu bi trebalo ponovno zadobiti povjerenje građana. Albanski parlament je u jednoj ad hoc radnoj skupini izradio reformne mjere koje bi trebale pratiti reformu pravosuđa i te mjere naglašavaju koliko je važno da se vodi konstruktivna suradnja između svih dionika. Osim toga, važna je i konstruktivna suradnja sa opozicijom. U borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala vrlo je važno da se i dalje radi na svim razinama, jer uspješna koordinacija ovih mjera na svim razinama i među svim institucijama je potrebna, isto kao i e, dobro, adekvatno obrazovano osoblje. Albanska vlada je nedavno dokazala da je u stanju boriti se protiv organiziranog kriminala i provoditi policijske akcije. Dosadašnji uspjesi njih je potrebno izgraditi i potrebno je stvoriti sve opširni strateški okvir. To je kamen temeljac na putu prema Europskoj uniji. No kako bi se Albanija pripremila za pristupanje EU, ta država i dalje treba održive reforme. Znači pozitivne promjene, primjerice u području borbe protiv korupcije, za pojedinačnog građana doista moraju biti i vidljive. I održive reformne mjere će uspjeti samo onda kada se svi politički akteri konstruktivno uključe. U prosincu smo kolega i ja posjetili Albaniju i tamo smo se založili za to da se opozicija ponovno primi u parlament i u ovom izvješću se naglašava važnost konstruktivnog dijaloga u demokratskim procesima ne radi se samo o tome da se postigne konsenzus jer to bi značilo da nema uopće pravih alternativa više. Radi se o tome da se iznađu kompromisi koji najbolje zastupaju interese građana, prije svega kada se radi o europskom putu. Na kraju krajeva to će ponovno vratiti povjerenje građana u javne institucije ove zemlje. Osim toga, važno je da se albansko civilno društvo, da se ono jače uključi u demokratski poredak i u proces integracije. Stoga ovo izvješće poziva da se što prije, a sredni smo što će se početkom ožujka već održati prvi sastanak da se e, započne sa radom nacionalnog vijeća. To vijeće bi trebalo obuhvaćati predstavnike civilnih tijela i njih treba uključiti i treba im dati dovoljno prostora. Naravno da se ovo izvješće bavi i drugim važnim područjima kao primjerice e, vjerskim e, vezama, vezama među različitim e, nacionalnostima, sloboda medija. Posebice se govori i o susjedskim odnosima i tu Albaniju treba jasno pohvaliti. Albanija se pokazala konstruktivnim susjedom koji aktivno doprinosi jačanju regionalne stabilnosti. Albanija je partner, eh, partner eh, NATO-a koji je zaslužio povjerenje i važno je reći da ovaj proces pripada cijeloj zemlji, a na jednoj stranci. Stoga smatram da je važno da se albanska vlada podupre u svim inicijativama koje poduzima i koje imaju za cilj članstvo u EU. Stoga ovo izvješće navodi mogućnosti za jače uključivanje aktera iz civilnog društva i naglašava važnost međuparlamentarne suradnje. Albanija je na odličnom putu i veselimo se svakom reformnom koraku koje će ova zemlja poduzeti i ja se veselim prvoj razmeni gledišta i nadopunama mojem izvješću i daljnjim raspravama. Puno hvala. Thank you very much. Now, Mr. Um, Kukan. Uh, Hvala, a sada gospodine Kukan. Molim vas, dvije minute. No, izvjestitelji u sjeni će imati dvije i pol minute, a svi ostali dvije minute. Gospodin Kukan je izvjestitelj u sjeni, zajedno s gospodinom Ključukom. Oni će govoriti kasnije. Izvolite, gospodine Kukan. Hvala. Najprije pozdravljam e, ovo izvješće i zahvaljujem izvjestitelju što se ovoliko osobno angažirao oko Albanije. Europski parlament bi trebao pomno pratiti e, razvoj zemlje i drago mi je da su se glavni politički klubovi složili oko zajedničkog pristupa prema Albaniji. Prema mojem mišljenju, izvještaj je dobro uravnotežen i identificira glavne probleme s kojima se zemlja susreće. Za vrijeme rasprave o amandmanima zasigurno moći ćemo detaljnije o tome. Albanija je tek prošle godine dobila e, status zemlje, zemlje kandidatkinje i to u vrijeme političkih napetosti u zemlji. Upravo takva politika je bila, jedan od glavnih, bila jedna od glavnih prepreka za ovu zemlju u procesu prema Europskoj uniji. Stoga mi je iznimno drago da izvještaj naglašava važnost političkog dijaloga, pronalaza kompromisnih rješenja, te potrebu da se unaprijedi politička kultura. I to se odnosi i na vladu i na oporbu. U ovom slučaju oba politička kampa imaju priliku zajedno surađivati i upravo kroz tu suradnju mogu ubrzati proces pristupanja Europskoj uniji. Za vrijeme posljednje političke krize, koja je počela još prošle godine, moramo reći da se politič, dakle tada poč, postalo očito da se politički dijalog mora odvijati u institucijama. U slučaju Albanije, ali i nekih drugih zemalja u regiji, moramo inzistirati na participatornoj političkoj raspravi i obeshrabriti bojkotiranje izbora. Moramo ohrabriti naše političke partnere da odlučnije rade na ključnim prioritetima. Dobro je da je će platforma za politički dijalog početi sa svojim radom uskoro. Vladavina prava, borba protiv e, korupcije su top teme. Reforma pravosuđa i neovisnost sudstva moraju biti prioriteti. Provedba reformi poput reforme javne uprave administrativna i teritorijalna reforma moraju biti naglašene kao važne u ovom izvještaju. Svjestan sam da su sve ove reforme mm, politički osporavane u Albaniji, no nadam se da će ipak pomoći zemlje da imaju bolju uslugu i bolju javnu službu, a to su okosnice procesa integracije. Eto, tu bih stao i hvala svima na pažnji. Hvala vama, sada gospodin Boštinaru na dvije minute. Hvala vam, molim vas, dozvolite mi da govorim na svojem rumunskom. E, toate kontribucija colegilor din Parlamentul European și celor... Hvala vam. Pozdravljam sve dosadašnje doprinose iz kluba zastupnika Pučana i socijalista i demokrata. Hvala im na komentarima i na podršci u smirivanju napete političke situacije što je doista vrlo ozbiljan presedan. Druga stvar koju bih želio reći jest da želim identificirati pred, angažman ove vlade i čestitam albanskoj vladi na njihovim naporima u administrativnom području. Oni su stvarno e, impresivni i vrlo su hrabri, svaka im čast. Odradili su odličan posao u sektoru javne uprave. Nakon toga želim čestitati albanskoj vladi na naporima u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije. Bilo je nekoliko slučajeva u kojima su počinitelji organiziranog kriminala postavljali bombe ispred domova visokih dužnosnika i moramo E, reći da se stvarno ulažu veliki napori da bi se ti problemi riješili. Zatim Albanija e, je uključena u proces regionalne suradnje i to je odlično za zemlju kandidatkinju. Albanska vlada je bila vrlo hrabra kad je započela politički dijalog sa zemljama u regiji, uključujući i vlasti u mojoj zemlji u Rumunjskoj. Te na kraju Te napore mora priznati Europska komisija jer želimo da postupak e, pristupanja počne. Ja mislim da je to moguće s obzirom na sva postignuća albanske vlade, s obzirom na reforme koje vlada provodi, ali isto tako mislim e, da je to bitno zbog e, kredibiliteta cijelog postupka pristupanja. Stoga smatram da je bitno otvoriti pregovore i da je to dužnost jednako i Europskog parlamenta i Europske komisije. I da sa strane moramo ostaviti sve one kliše koji su nedavno letjeli oko Albanije sa mm, neodgovarajućim aluzijama na Albaniju. Hvala vam. Nisam znao da je e, Rumunjska tako blizu engleskom jeziku. Hvala sada gospodin Tanok. On je također izvjestitelj u sjeni, tako da imate dvije minute i pol. Hvala vam gospodine Pasku. Mi također iz kluba zastupnika konzervativaca čestitamo Albaniji što je dobila status zemlje kandidatkinje. Albanija je već članica NATO-a. Um, Albanija je mala zemlja i u smislu gospodarstva, a ima velike zadatke, borba protiv korupcije, protiv organiziranog kriminala, klanovska struktura, političke stran, stranke i polarizacija koja postoji na političkoj sceni. No mislim da premijer Edi Rama odrađuje odličan posao. No tu postoji jedan problem kojeg moramo razmotriti. Albanija je pun, punopravna članica organizacije Islamic Conference islamske konferencije. A mislim da to moramo uzeti u obzir s obzirom na to da bi to možda moglo predstavljati problem u e, budućnosti u pogledu gdje se načela razlikuju od onih Evropske unije. U slučaju sankcija protiv Rusije, e, Albanija je prihvatila stav Europske unije za razliku od nekih drugih zemalja na Zapadnom Balkanu. A što se tiče terorizma i borbe protiv terorizma, mediji govore da je oko 500 tinjak e, boraca iz Albanije otišlo u Siriju i Irak i pridružilo se ISIS-u. Nije mi sasvim jasno da li dolaze iz Albanije, s Kosova ili su albanska manjina u Makedoniji. Ne znam je li gospodin Fleckenstein razgovarao o tome sa vlastima u Tirani. Što čini vlada kako bi spriječila radikalizaciju među mladima? Koje mjere se poduzimaju kako bi se pratio, pratilo kretanje potencijalnih džihadista? I što se čini kako bi se te osobe eventualno uhitile pri povratku? to je doista ozbiljna bojazan, zato što ako su brojke doista tako velike, ako je to 500 i ako to uzmemo, ako to gledamo u odnosu na broj stanovništva, to je doista alarmantna brojka. Hvala vam. A sada gospodin Kjušuk, dvije i pol minute. Hvala vam. Ja bih najprije čestitao izvjestitelju, gospodinu Fleckensteinu, na naporima u uloženim u pripremu ovog dobrog izvještaja o Albaniji. Moramo jasno priznati ulogu Albanije za stabilnost, budući da je to jedina zemalja među zemljama Zapadnog Balkana koja je punopravna članica NATO-a. Albanija ima stabilne odnose sa svojim susjedima. Nadalje, vanjska politika je u potpunosti u skladu sa vanjskom i obrambenom politikom Europske unije. Važno je znati i da je e, da se Albanija mm, složila sa sankcijama Europske unije prema Rusiji. Albanija je također učinila određen napredak u ispunjavanju političkih kriterija za pristupanje Europskoj uniji i vlada i oprba se moraju uključiti u političku raspravu u parlamentu. Što se tiče gospodarskih kriterija, Albanija je ostvarila određen napredak u ostvarivanju tržišnog gospodarstva, no mora raditi na strukturnim e, reformama kako bi se mogla nositi sa konkurencijom na EU tržištu. Izvještaj jasno identificira i izazove s kojima se Albanija suočava i naglašava pozitivne korake koje je vlada učinila. Vlada radi na reformi pravosudnog sustava, e, surađuje sa radom Venecijanske komisije kako bi se e, unaprijedila stručnost i nezavisnost e, sudskog i pravosudnog sustava. Zemlja pokazala i političku volju da se bori protiv korupcije. Uspjela je unaprijediti zakonski okvir, političku koordinaciju i praćenje na središnjoj razini. No korupcija je i dalje vrlo raširena u velikom broju područja, uključujući i pravosuđe te izvršnu vlast, a to je doista osjetljivo, osjetljiv problem. Kao izvjestitelj u sjeni iz kluba zastupnika liberala, želim vam skrenuti pozornost na načelo rodne jednakosti, da treba raditi na jačanju konkurentnosti, e, sposobnosti institucija te e, ukinuti rad djece. Osim toga treba braviti gospodarska, politička i građanska prava svih manjina te svih ostalih ranjivih skupina. E, Mr. Hvala, sada gospodin Dejos, imate dvije minute. Άκουσα προηγουμένω τον κύριο εισηγητή να Hvala, već sam čuo da je izvjestitelj pohvalio albansku vladu za dobrosusjedsku politiku, no ja bih uputio na dva incidenta. Kao prvo, u Albaniji postoje političke skupine koje vlada prihvaća, a koji još uvijek vjeruju u stvaranje velike Albanije. I te skupine su vrlo aktivne na internetu, dobro su organizirani, imaju vlastite zastave i e, zemljovid na kojem se prikazuje velika Albanija. Nedavno je održana nogometna utakmica između Albanije i Srbije i oni su također sudjelovali na toj utakmici i vlada sve to tolerira. Znači oni imaju teritorijalne pretenzije na susjedne zemlje, na bivšu Jugoslavensku republiku Makedoniju i druge zemlje. Primjerice, oni žele i Epiros za sebe, dio Grčke. Albanska vlada istovremeno vrši represiju nad grčkom manjinom u regiji Himara. Tu imamo problem sa grčkom manjinom kada je kada se sustav e, urušio tada se imovina grčkih građana oduzela i dala se albanskim građanima. I mislim da je vrlo važno da to znate, gospodine izvjestitelju, i to su vrlo važne informacije za ovaj odbor. Hvala vam. Čestitam izvjestitelju na odličnom nacrtu. Mišljenje govori o važnom napretku kojeg je ostvarila Albanija u proteklih 12 eh, mjeseci. I govori o tome kako su se politički eh, dioničari suočili s izazovom reformi. A, spomenut ću neke od problema. Borba protiv korupcije, je jedan od prioriteta i potrebno je učiniti mnogo više od onoga što je učinjeno do sada. A druga stvar je pitanje medija. I mm, osjetljiva situacija u kojoj se nalaze neki albanski novinari. Moramo im pokazati našu potporu kada je riječ o njihovoj nezavisnosti. No, nažalost, kao i u drugim zemljama u regiji, vidimo da, je, da su mediji u e, šaci političara. I na kraju pozdravljam zrelost koju su albanski političari pokazali u prosincu. Hvala svim kolegama koji su e, sudjelovali u tim raspravama na kraju prošle godine. Hvala, a sada gospođa Vajon na dvije minute. Hvala vam. Ja bih htjela čestitati našem izvjestitelju na njegovom odličnom radu i zapravo želim e, čestitati i gospodinu Kukanu na onome što su učinili proteklog prosinca kako biste vratili političke e, dionike natrag u parlament. To je bilo vrlo bitno e, s obzirom da znamo da je nedostatak političkog dijaloga bio vrlo često problem u Albaniji. Drugo, kao prijateljica Albanije, želim čestitati zemlji zato što je ostvarila veliki napredak u proteklim mjesecima i mislim da ova godina nudi nove mogućnosti za napredak. Iskreno se nadam da će e, pregovori o e, pristupanju početi što je prije moguće kako se ne bi izgubio ovaj momentum. Ja ću ponoviti nešto od onoga što je već rečeno, da treba uložiti više napora u reformu javne uprave, u reformu pravosuđa, borba protiv korupcije. E, spomenut je i pučki pravobranitelj i važno osigurati neovisnost institucija te potaknuti rad civilnog društva i uključiti nevladine udruge u e, zakonodavni rad. Kolega spomenuo radikalizaciju u zemlju. Da, mislim da je to tema o kojoj e, e, treba razgovarati, o kojoj treba podizati svijest i protiv koje se treba boriti, ne samo u Albaniji, već u cijeloj regiji i u Europi. A kada je riječ o situaciji manjina, htjela bih naglasiti da moramo učiniti više kako bi se poboljšala situacija manjina i to posebice u kontekstu da se dakle ne ugrozi bezvizni režim za građane. To je često pogreška, ali vidimo da e, postoje alarmantne brojke o lažnim tražiteljima azila koji dolaze u europske države. Hvala vam, a sada gospodin Đambanski na dvije minute. kam kolegata Flekenštajn po odnošenju na od apsolutno безспорен napredaka na Албания Albansko албанското Čestitam vam, izvjestitelju. Očito je da je pripremljen ogroman postupak, da je odrađen ogroman, ogroman napredak u Albaniji i politika je napokon pomogla zemlji. A ja bih htio premjestiti naglasak s nekih e, aspekta u ovom izvještaju. Na primjer, bojazni koje su izražene o povratku stranih boraca te pitanja ljudskih prava. I daću svoje e, prijedloge o tome. Hvala. A sada u ime komisije gospodin Simon Nordio. Izvolite, imate riječ na dvije minute. Hvala. Najprije želim izraziti svoju zahvalu gospodinu Fleckensteinu. Ovo je e, vrlo dobar nacrt rezolucije. Iskoristili bismo ovu priliku da u ime komisije izrazimo zahvalu i izvjestitelju i gospodinu Kukanu na svim njihovim naporima. koji su pomogli političkom sporazumu i koji su napokon doveli do kraja politički bojkot prošlog, e, e, prošlog prosinca. Um, provedba tog sporazuma je sada ključna kako bi se osigurala stabilnost Albanije, kako bi se provele potrebne e, reforme. Jako je važno da pokušamo ograditi reforme koje su povezane sa Europskom unijom od dnevno-političkih tema. Drago nam je da ste rekli da i e, stranka na vlasti i oporba žele nastaviti sa konstruktivnim političkim dijalogom u parlamentu i da su zabrinuti za da im je na srcu e, boljitak njihova stanovništva. E, Albanija je dobila status zemlje kandidatkinje u lipnju prošle godine, a ovaj nacrt rezolucije jasno priznaje napredak koji je Albanija ostvarila, ali i ovo smatram da je jako bitno, ovo e, nije trenutak da se počiva na lovorima. Drago nam je da u rezoluciji, da u nacrtu rezolucije stoji da se sve ovo može, e, mora gledati kao ohrabrenje da se intenziviraju reforme u Albaniji i da se još uvijek mora jako puno toga e, učiniti kako bi se riješili ključni prioriteti. To su reforma javne uprave, uspostava vladavina prava. I mislim da je ovaj nacrt rezolucije odabrao pravi ton i naglasio da je potrebna sveobuhvatna reforma pravosudnog sustava e, te e, uspješni slučajevi u borbi protiv e, korupcije i organiziranog kriminala. To je ključ za uspješnu integraciju Albanije u Europsku uniju, ali i za ostvarenje stabilne države za albanske građane surađujemo sa Albanijom kako bismo im pomogli u provedbi reformi u okviru e, dijaloga na visokoj razini, ali i u zajedničkoj radnoj skupini za ključne prioritete. I nedavno smo imali sastanke 5. 5. veljače i tu smo definirali e, sljedeće korake koje treba poduzeti. Na kraju biš, bih se još osvrnuo na jedno pitanje koje je spomenuo gospodin Canok. a to je usklađena vanjska politika Albanije kad je riječ o vanjskoj politici Europske unije. Ako gledamo prošlu godinu, Albanija je imala 100% usklađenost sa e, odlukama koje se tiču vanjske politike Europske unije. A tu se radilo o vrlo teškim temama poput odnosa s Rusijom, i htio bih iskoristiti ovu priliku da istaknemo da je pozitivni angažman Albanije u regionalnoj suradnji mora biti pohvaljen, zato što je to ključni element procesa proširenja i nadamo se da će nastaviti u istom stilu. Hvala vam, a sada gospodin Fleckenstein. Yeah, let me only make some short remarks for, first of all, what uh, da, dozvolite, kratko prokomentiram ono što je rekao gospodin Tanok, da možda smo trebali malo e, konkretnije razmotriti tu priču o stranim borcima, no znam da čak i u Washingtonu, u State Departmentu e, su e, mnogi fascinirani time koliko se snažno albanska vlada bori protiv terorizma. Kao drugo, gospodin Preda je spomenuo da e, temu slobode medija, no ne radi se zapravo u prvom redu slobodi medija, nego slobodi novinara e, i na to da doista trebamo skrenuti pažnju. Kao treće, E, koegzistencija, dakle e, mogućnost suživota različitih vjerskih zajednica. To je nešto na što ljudi Albani doista mogu biti ponosni. E, oni bi trebali biti izvoznici te mogućnosti. tu su izuzetno dobar primjer kao, i to je dobar primjer za političku klasa i napokon ono e, spominjanje ideje velike Albanije. Ti ljudi ne igraju e, neku stvarnu ulogu u društvu u Albaniji niti u e, albanskom političkom životu i zbog toga mislim da ne moraju imati neku ulogu i ne smiju imati ulogu u mom izvještaju. Hvala. Najavit ću dakle da je rok za amandmane 3. ožujka u 6 poslje podne, dakle u 18.00. Zahvaljujem i prelazimo na sljedeći izvještaj, to je izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine. Pozivam gospodina Adam Predu e, da podnese izvještaj. Po monsieur Fleckenstein, euh, c'est aussi pour moi euh, une première présentation euh, du rapport, cette fois-ci sur la... E, zahvaljujem. E, um, ovo je moja prva prilika da predstavljam izveštaje o Bosni i Hercegovini. Komisija je podnijela izvještaj 8. listopada prošle godine gospodina i tu je dosta e, tužna i loša slika e, naslikana događaja u Bosni i Hercegovini tijekom posljednjih godina. Neki su ljudi govorili, nazivali taj izvještaj izvještaj o nenapretku s obzirom na situaciju u toj zemlji. Moram reći da u slučaju Bosne i Hercegovine se bavimo jednim od najtežih slučajeva, odnosno najtežih situacija e, u odnosu na druge zemlje u regiji. Mnogo toga što tu treba još obaviti. Samo da dobijete sliku s kakvim se poteškoćama e, tu suočavamo. Recimo u uvodnim izjavama e, se obično nacrta se obično takve stvari navedu, no zbog vremenskih ograničenja i zbog prijevoda ja sam morao izostaviti uvodnu izjavu i zbog toga je nažalost nemate u e, ovom nacrtu e, izvještaja i to ću onda morati podnijeti u obliku amandmana. E, nedostatak političke volje doveo je do stagnacije kako političke tako i gospodarske stagnacije u Bosni i Hercegovini to je utjecalo na proces pristupanja, on je de facto paraliziran s obzirom da nije bilo suradnje među različitim dionicima u tom procesu, a isto tako i zbog etnocentričkih aktivnosti pojedinaca. Znamo da je institucionalna struktura te zemlje vrlo složena i da je isto tako neefikasna, a e, politički vođe su sasvim nesposobni za pronalaženje e, rješenja i zbog toga dolazi do e, kašnjenja. Korupcija je snažno proširena, a javna uprava je vrlo fragmentirana pravosuđe je također podijeljeno, fragmentizirano, fragmentirano e, što dovodi do niza problema u pogledu recimo funkcioniranja civilnog društva. U pogledu medija postoji snažna polariziranost i svi znamo e, da su tamo ljudi različitih e, nacija, odnosno različiti narodi ovo spominjem zbog kolega iz Hrvatske, e, znamo da nemaju svi građani ista prava. 50% prihoda u Bosni i Hercegovini se troši na javnu upravu. Dakle, to je enorman e, iznos. A zemlja je među najlošijima e, u Europi na listi Svjetske banke u pogledu poslovne klime. Među najvišima je opet s obzirom na razinu korupcije. Napokon Bosna i Hercegovina ima 59% stopu nezaposlenosti, dakle jedna od najviših stopa e, i e, to je broj koji se odnosi na e, dobnu skupinu do 24 godine. U veljači 2014. Je, su izbili nemir i protesti zbog nezadovoljstva takvom situaciju. Te demonstracije i prošlogodišnje su dakle bile rezultat ukupne situacije. Održan je, e, su izbori i dobro je što su oni glatko protekli, to treba istaknuti i to jesam spomenuo u nacrtu izvještaja. Međutim, četiri mjeseca nakon e, e, izbora nemamo reformi. Jutros je, na primjer, e, e, rečeno da će vlada biti formirana do 11. ožujka. E, dakle, do sada još uvijek nema vlade, no evo to je donijelo određeni optimizam. No, to znači da će im trebati šest mjeseci da formiraju vladu, što je poduže vrijeme. Želio bih naglasiti da institucija, odnosno institucionalna struktura na svim razinama je nešto čime se treba također pozabaviti i na tome brzo treba početi raditi. Imamo ovdje i pitanje uspostavljanja mehanizama koordinacije bez kojih se neće moći ostvariti pristupanje Europskoj uniji, zatim posljedice e, na korištenje europskih fondova. E, razna tijela, e, međutim e, znaju i treba im naglasiti da im je prvi prioritet borba protiv korupcije. Kad sam bio u Sarajevu, pitao sam ljude šta rade političari ovdje, šta rade institucije u smislu borbe protiv korupcije i nisam baš dobio nekakve konkretne e, odgovore, ni od koga. Zbog toga ponovo postavljam to pitanje. Također treba reći da je e, ugrožena neovisnost e, pravosuđa, dakle imamo i tu fragmentiranost, time se treba baviti, sloboda medija je nešto što treba braniti i to se vidi iz ovog izvještaja. Što se tiče e, pakta za rast i zapošljavanje, to je nešto E, što treba također imati na umu što se tiče usklađenosti e, sa e, europskom zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom ona je niska na razini od svega 52% i to nas također zabrinjava. Nova informacija što se tiče neme novog pristupa Europske unije prema Bosni. Razgovarao sam sa gospođom Mogherini i povjernikom Hanom i pozdravljam njihovu opredjeljenost na e, suradnju sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno e, uvjerenje da je Bosna i Hercegovina prioritet u pogledu usklađivanja sa e, zajedničkom vanjskom sigurnosnom politikom i mislim da je bitno da to prihvate sve političke snage u Bosni i Hercegovini prema riječima gospođe Magarini. Ovo je sada zapravo povijesna prilika da se to napravi i tu sam ja i optimist. Hvala. Riječ dajem izvjestiteljima u sjeni i zamolio bih da e, poštuju, e, rok od, e, poštuju granicu od dvije i pol minute, a svi koji će nakon toga govoriti će imati dvije minute na raspolaganju. Dakle, ovo je maksimum najvelikodušnije što mogu biti u tom pogledu. gospodin Kan, izvolite. Dvije i pol minute. Hvala. Ja bih prvo čestitao e, e, kolegi Pradi na, e, Pradi na ovom izvještaju. Dakle, reforma pravosuđa, borba protiv korupcije, potreba za socijalno-ekonomskim reformama i obrazovni sustav koji ne diskriminira. To su važne teme. Oba izvještaja o napretku koje je komisija do sada davala su imala zaključak da nije ostvaren napredak, e, što znači da Bosna zaostaje u odnosu na svoje e, susjede. Dakle, e, provođene su reforme pravosuđa, međutim, još uvijek je do, su velike frustracije državljana Bosne i Hercegovine. Poplave su da kako samo otežale situaciju i zbog toga ovaj novi pristup Europske unije donio novu nadu i očekuje se zajedničko predijeljeno na obje strane i očekuje se da na snagu skupi, stupi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. E, da kako da će i to kao i mogućnost otvaranja pregovora o pristupanju e, dati nove prilike e, toj državi. Bavljanje socijalnim i ekonomskim potrebama E, e, stanovnika je veliki prioritet, to se vidjelo u protestima prošle godine. Međutim, do toga može doći samo ako se one temelje na demokratskom društvu i inkluzivnom e, društvu, a za to su potrebne političke reforme, demokratizacija cijelog sustava, promicanje rodne jednakosti i briga o ranjivim grupama. Treba razviti politički sustav koji omogućuje dostupnost svima a e, te reforme ne smiju ugroziti razinu temeljnih prava. E, dosadašnja e, obveze koje su dosada preuzete nisu mnogo utjecale na situaciju stanovnika te države. Pojavili su se novi akt akteri koji međutim moraju pokazati odgovornost. E, uloga civilnog društva je također velika i njih treba uključiti u sve procese. Pravosuđe mora sa velikom propomno e, e, pratiti što radi politika. Reforme treba utječati na sva područja i na zdravstvo i na obrazovanje i E, u Bosni i Hercegovini sve to potrebno ako želi postati dijelom Europske unije, no važna im je ta perspektiva. Gospodin Tenok, dva i pol minute, ne gospodin Čembaskin, dakle još uvijek vrijedi e, dvije i pol minute. E, poštovani gospodine predsjedavajući, cijenjeni kolege. Čestitam na nacrtu ovog izvještaja. E, sasvim je sigurno bilo teško e, ga sastaviti s obzirom da je situacija na terenu vrlo komplicirana, teško ju analizirati. E, malo prije smo govorili o Albaniji i rekli smo kako je ona dobar primjer u nekim stvarima no moram reći da dijelim zabrinutost koja se sada izražava, koju su govornici do sad izrazili u pogledu borbe protiv korupcije te pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Pravosuđe ne funkcionira, pogotovo kada znamo činjenicu da tu de facto imamo četiri različita pravosudna sustava koja treba uskladiti, a sama javna uprava ne funkcionira, više fragmentirana, e, nefunkcionalna, dakle ne e, funkcionira onako kako bi trebalo. Imamo veliki problem sa e, e, prognanicima i raseljenim osobama unutar e, zemlje. Zatim brine organizirani kriminal koji ima svoje korijene u građanskom ratu. Zatim više 300 pojedinaca je još uvijek u Bosni i Hercegovini su koji su počinili razne zločine. Ovo, to nije jedina zemlja na Balkanu koja ima znatni udio muslimanskog stanovništva, no važno je da tu izbjegnemo neke probleme i zbog toga treba stalno imati na umu mogućnost radikalizacije i problem koji bi to moglo predstavljati. Što se medija tiče, da, postoji problem u pogledu slobode, slobode tiska, mediji ne mogu funkcionirati pod ovakvim okolnostima, imamo etničku podjelu unutar zemlje i svi se sigurno sjećate demonstracija prošlog e, listopada i e, društvene probleme e, na koje su oni skrenuli pažnju. Što se tiče vanjskih poslova, odnosa sa Rusijom, to je važna tema i e, naša će grupa konzervativaca e, dati određene e, amandmane. Gospodin Radoš ima riječ, dvije i pol minute. Predsjedniče, kolegice i kolege, uz sve probleme koji su navedeni, a s kojima se suočava Bosna i Hercegovina, ja ću naglasiti dva problema. Jedan je visoka razina međunacionalnog nepovjerenja u državi, a drugo je slab ili nikakav povratak prognanika čak i daljnje iseljavanje manjinskih zajednica čime se ne samo legalizira nego nastavlja etničko čišćenje koje je započeto tijekom rata i naravno silom. No najveći problem Bosne i Hercegovine je nedostatak unutarnjih snaga i volje za promjenama. Ja naravno pozdravljam cjelovitost i objektivnost izvješća gospodina Prede. Pozdravljam naravno odluku Europskog vijeća koje se 15. prosinca ozbiljnije odlučilo baviti Bosnom i Hercegovinom, ali posebno pozdravljam paragraf četiri ovoga izvješća o potrebi uspostavljanja koordinacijskog mehanizma i držim da su vrlo istinite stavovi izvješća koji kažu da bez toga će proces pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji ostati blokiran zbog trenutne nefunkcionalne organizacije države. To je velika istina i zato je važno da Europska unija uspostavi taj koordinacijski mehanizam jer promjene u Bosni i Hercegovini mogu doći ovoga časa samo ogozgo ili odozdo. Naravno promjene odozdo su opasne i zato je važna, važan puni angažman Europskog parlamenta i naravno ostalih tijela Europske unije u pogledu Bosne i Hercegovine. No, Glavni zadatak koji treba učiniti u Bosni i Hercegovini je zapravo promjena temeljne strukture države, a to znači promjena Ustava. Bez toga će teško postići, biti postići bitne promjene ukupnog političkog stanja u Bosni i Hercegovini, a te promjene Ustava trebaju ići prema većoj nadležnosti i jasnim ovlastima državnih tijela, ako hoćemo da to bude jedna država, a ne dvije zasebne države, to mora voditi prema pojednostavljenju upravne organizacije države koja je nefunkcionalna i ne može tako masovna i e, velika niti biti efikasnija nego što je danas i naravno povećanje ovlasti lokalnih i regionalnih jedinica kao instrument zaštite prava manjinskih nacionalnih zajednica. U tom smislu trebaju ići ustavne promjene bez kojih je teško očekivati poboljšanje ukupne političke situacije u Bosni i Hercegovini. Hvala lijepa. Thank you very much. Hvala vama. Riječ ima gospodin Kozo, također dvije, dvije minute. Hvala. Najprije želim zahvaliti gospodinu Predi na njegovom radu, jer iako je kratak to ne znači da nije dobar i sadržajan. Ovo je nacrt rezolucije o kojoj mogu reći da nas potiče da započnemo raspravu o politici Europske unije prema Bosni. No, ove rasprave nema u rezoluciji. Stav je da u principu nema veze što se događa u Bosni, što e, rade u Bosni ili što će se dogoditi. Mora, u principu e, držimo se stajališta koji nemaju veze sa stvarnošću i bojim se da je to još uvijek prisutno među uh, elitama u Europi, a to je da se prema Balka Balkanu odnose kao prema kolonijama. Europski parlament pozive nove čelnike da uh, surađuje sa civilnim društvom i da uh, pruži odgovore opravdanim uh, zabrinutostima građana u Bosni i Hercegovine. Ovo je pitanje. Ako elita Europske unije ne odgovori na isti način Zašto bi to trebali učiniti politički čelnici Bosne? I razgovor je jednostavan, zato što ono što čitam u ovom nacrtu rezolucije je da ćemo, da se radi na političkoj promjeni koja će teško doći. Ovdje se govori o disfunkcionalnoj i neučinkovitoj organizaciji Bosne i Hercegovine zbog korupcije, zbog organiziranog kriminala, zbog e, etničke netrpeljivosti a sve se to promiče od strane političkih čelnika koji su sponzorirani od strane Europske unije. E pa ono što će se dogoditi je da će se građani Bosne i Hercegovine jednostavno umoriti. Prošle veljače je došlo do prosvjeda. Građani Bosne i Hercegovine su se umorili od e, sektaških e, podjela koje su im nametnute i dosad um, umorili su se od e, Brisela i od Washingtona koji nameću svoje e, ideje još iz vremena rata. Mislite da prosvjedi koji su započeli prošle godine u Sarajevu i u Tuzli, mislite da se rasprava vodila o e, sporazumu o pridruživanju i o njegovom stupanju na snagu? Ne, rasprava je bila o kruhu, demokraciji, dostojanstvu. To je ono što su građani tražili i to je ono što žele kako bi zgradili novo društvo. Ono što se dogodilo je da je demokracija došla do, e, do Bosne i Hercegovine, a Europska unija nije shvatila da oni koji su dio problema ne mogu biti dio rješenja. Oni koji su promovirali vjerska, etnička i sektaška podjeljenja ne mogu e, sada voditi demokratske procese i ujediniti Bosnu i Hercegovinu. Hvala. Gospodin Soltaš ima dvije minute. Spoštovani gospod predsednik, hvala za besedo. Najprej bi se seveda želel zahvaliti se gospodu. Hvala gospodine predsjedavajući. Kao prvo bih zahvalio gospodinu eh, Dompredi na vrlo dobrom izvještaju, što više na odličnom izvještaju koji je dobro strukturiran, koji je jasan i koji odražava situaciju u Bosni i Hercegovini. Međutim, ta se situacija vrlo mm, brzo mijenja i mislim da izvještaj treba ažurirati s obzirom da se stvar stvari na terenu neprestano događaju. Želio bih reći da se slažem s onim što smo do sad čuli u pogledu vladavine prava, korupcije i organiziranog kriminala. Da, Bosna jest zajednica gdje se ta načela ne mogu jednostavno provesti, pritom mislim na vladavinu prava i ne treba očekivati nikakve, nikakva čuda u bliskoj budućnosti. Međutim, mogao bi se napraviti jedan važan korak prema naprijed ako bi e, Bosna napravila, e, ostvarila ekonomski e, e, napredak, a Europska komisija i Europski parlament tu mogu odigrati važnu ulogu. Zbog toga mislim da je važno naglasiti da je važnost sporazuma o povlasticama. Oni su sada pod pritiskom, s obzirom da ga još nisu potpisali. U pogledu te teme moramo pronaći kompromis kako ona ne bi dovela do daljeg slabljenja e, bosanskog gospodarstva jer to će još više unazaditi e, zemlju. Dakle, gospodarstvo ili barem gospodarstva dijela te zemlje je ono što će omogućiti Bosni da postane država u kojoj vrijedi vladavina prava i u kojoj će građani vjerovati političarima i vjerovati u svoju zemlju. Brinem se zbog e, statusa e, manjina i e, LGBTI zajednice, zabrinjavajuća je i situacija sa medijima, postoje zakoni koji ograničavaju tu slobodu kao i slobodu komunikacije preko društvenih mreža, no mislim da je naš zadatak da pronađemo način da barem u gospodarskom smislu Bosna bude uspješna. Hvala. Sada u buduće govornici imaju dvije minute. Gospođa Petir, izvolite. Gospođa Petir, imate riječ. Izvolite, tamo ste. o Bosni i Hercegovini smatram da je put u euroatlantske integracije izrazito važan za Bosnu i Hercegovinu jer će se reforme pozitivno odraziti i na jačanje demokratskih institucija, ali i na stvaranje pretpostavki za gospodarski razvoj. Svim srcem se zalažem za europski put Bosne i Hercegovine a za to je nužno osigurati jednakopravnost svih triju konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine, Bošnjaka, Srba i Hrvata i smatram da to treba biti sastavni dio rezolucije. Za građane Bosne i Hercegovine najvažnije je da imaju uređenu i funkcionalnu državu koja je njihov servis, u kojoj su jednakopravni i gdje se poštuju njihova prava, što danas nije slučaj. Čini se da je Bosna i Hercegovina nekima majka, a drugima maćeha i zato posebno pozivam na osiguranje prava i punu zastupljenost hrvatskog naroda. Želim vam skrenuti pažnju na trajnu i nedopustivu diskriminaciju Hrvata kao konstitutivnog naroda u entitetu Republike Srpske, ali i u mnogim općinama Federacije Bosne i Hercegovine. Njihova osnovna ljudska prava se krše, među kojima je pravo na vlastiti dom i dostojanstven život u vlastitom rodnom kraju. S područja entiteta Republike Srpske protjerano je 95% hrvatskog stanovništva koje se u najvećoj mjeri nije vratilo u svoj rodni kraj jer im za to nije osigurana pravna materijalna pomoć, a ni fizička sigurnost što je rezultiralo doslovnim iskorjenjivanjem hrvatskog autohtonog stanovništva iz tog dijela Bosne i Hercegovine. Takav egzodus jednog naroda i s njim izbrisane prisutnosti vjerske i kulturne tradicije tog naroda mjerit će sa tragedijama koje pratimo u zemljama poput Sirije i Iraka. Smatram da je rezolucijom potrebno pozvati Bosnu i Hercegovinu na poštivanje međunarodnih ugovora i konvencija kada se radi o pitanjima zaštite okoliša. Kao primjer kršenja tih propisa navodim kontinuirano prekogranično onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu zbog rada rafinerije nafte u Bosanskom Brodu pri čemu se građanima Slavonskog i Bosanskog Broda krši pravo na čist zrak i zdravlje. Jednako tako moram upozoriti na nepoštivanje međunarodnog ugovora koje je dovelo do ugrožavanja složenih ekoloških sustava u slivu rijeka Nerece i Trbinščice. Hvala lijepo. Thank you very much, Mr. Picula, for two minutes. Thank you, Mr. President. Čestit na nacrtu rezolucije, ali na tonu njegove uvodne rasprave. Jučer u BH parlamentu usvojena je deklaracija o reformama i to je svakako dobra vijest, ali su već rezultati prošlogodišnjih parlamentarnih izbora trebali sami po sebi predstavljati za pobjednike tih izbora obvezu najvišeg političkog reda. Izvan Bosni i Hercegovine u posljednje vrijeme se zaista pojavilo mnogo inicijativa o tome kako u toj zemlji dokinuti stagnaciju. Jednako razinu entuzijazma za europski put Bosne i Hercegovine, kojeg demonstriraju različite institucije i pojedinci u Europskoj uniji, trebaju pokazati i odgovorni u samoj Bosni i Hercegovini. U nacrtu rezolucije čitamo EU thinks its approach to BNH, ali novo izabrane vlasti u Bosni i Hercegovini trebaju promijeniti odnos prema europskoj budućnosti zemlje. To će biti moguće ako takva budućnost bude utemeljena na konsenzusu postignutom u Bosni i Hercegovini, a ne bude nametnuta izvan Bosni i Hercegovine. Za razliku od prošlogodišnje rezolucije o napretku Bosni i Hercegovine, koja je bila isključivo katalog propusta, ovaj nacrt sadrži jednu jasnu notu motivacije za provedbu ozbiljnih reformi koje se više ne mogu odgađati. Pozdravio bih kombinaciju ove otvorene podrške uz otvoreno nabrajanje reformi bez kojih Bosna i Hercegovina ne može dobiti propusnicu za iduću etapu integracije. To su rješavanje socijalnih i gospodarskih pitanja, jačanje pravne države i neovisnosti pravosuđa, uspješna borba protiv korupcije, ali na visokoj političkoj razini, veća otvorenost civilnom društvu, poticanje angažmana mladih, kao i matično mjesto svih reformi u Bosni i Hercegovini, rad na promjenama dotrajalog ustavnog okvira. Svakako podržavam osnivanje djelotvornog mehanizma koordinacije svih EU poslova u Bosni i Hercegovini, ali smatram jednako važnijim održavanje koordiniranog, jedinstvenog i dosljednog pristupa svih relevantnih tijela Europske unije tokom praćenja provedbe obnovljenog pristupa Bosni i Hercegovini kao prioritetu zajedničke vanjske politike tim prije jer je današnja Bosna i Hercegovina zemlja opterećena krizom koja generira jedno gotovo bizarno ustavno uređenje, improvizacija koja je doduše zaustavila razoran rat prije 20 godina, ali posijala sjeme nefunkcionalnosti, neravnopravnosti i nepravde. Hvala. Thank you very much. Mr. Kukan for minutes. Hvala. Gospodin Kukan sada ima dvije minute. Hvala. Najprije ću vam reći da ste da ste jako velikodušni. To je prvo. A drugo, želim čestitati izvjestitelju na prvom izvještaju o Bosni i Hercegovini i nadam se da će ova složena zemlja ipak ostvariti pozitivne pomake u budućnosti. Bosna i Hercegovina nije baš znatno napredovala u proteklih pet godina i to je činjenica i to sam rekao diplomatski. U listopadu 2014. su se održali izbori i dali su nam razloga da budemo malo optimističniji. Izgleda da se stvari napokon kreću naprijed. Bosna i Hercegovina je visoko na listi prioriteta Europske unije. I taj novi pristup prikazan činjenicom da je gospođa Mogherini jučer posjetila zemlju drugi puta. Nakon prvog posjeta zajedno sa povjerenikom Hanom e, tri mjeseca ranije. Dobro je da su osnovana brojna politička tijela i vjerujem da je ovo pravi trenutak da se politički čelnici zemlje dogovore i obnove socijalni ugovor sa građanima. Složeni problemi traže i složena rješenja, a traže i primjerene pristupe za rješavanje tih problema. Socijalni i gospodarski problemi su u prvom redu. Nakon toga nadamo se da će se u potpunosti provesti sporazum o e, stabilizaciji i pridruživanju, a i presuda u slučaju Sejdić Finci, ne smijemo to zaboraviti. Moja opća napomena na kraju je sljedeća. Moramo nastojati biti prisutni kao Europska unija i to pozitiv, pozitivnim predznakom u Bosni i Hercegovini. E, još je jako puno posla pred tom državom, no čini se da je ipak krenuo jedan novi momentum. I volio bih vidjeti jednu uključivu, e, razvijenu e, Bosnu i Hercegovinu koju njezini građani već predugo čekaju. Hvala vam, a sada gospođa Fajon na dvije minute. Hvala, ja bih također čestitala našem izvjestitelju. Jako je puno toga već rečeno i ja se slažem i sa bojaznima, sa kritikama, ali i dobrim dobrom voljom naš kolega koji žele pomoći mm, Bosni i Hercegovini, ali u ove dvije minute željela bih biti optimistična. I to posebice nakon posjeta zemlji te frustracija iz te zemlje zbog nedostatka napretka. Ono što se jučer dogodilo u Bosni i Hercegovini je za mene povijesna mogućnost za ovu zemlju. I stoga je ta vijest vrlo bitna i to posebice za građane. Opredjeljenje predsjednika Bosne i Hercegovine da se provedu potrebne reforme u okviru procesa pristupanja je ključan. Nadam se, iskreno se nadam da će politički lideri zemlje preuzeti odgovornost i nastaviti i poduzeti konkretne e, korake. Ne želimo opet vidjeti političke greške iz prošlosti. To neće sigurno biti lako put prema Europskoj uniji, provedbe svih reformi, ali Bosna i Hercegovina mora nastaviti, mora se potruditi, a i mi ćemo sestrno pomoći. Hvala vam, a sada gospodin Preda, e, molim vas, zaključak. Parce que je partage pas euh, ja se ne slažem sa optimizmom kolegice Fajon. Mislim da postoje mogućnosti i šanse, ali te šanse se mogu i propustiti. I stoga se nadam da će politički postupak biti vođen ipak malo bržim tempom u BiH. Ja sam izložio svoja stajališta, već je spomenuta lokalna mafija koju podupire Washington. Mm, moram vas upozoriti, to se tiče i Brisela. Mislim e, da je to autogol. Slažem se sa gospodinom Šoltešom koji je rekao da čuda nisu moguća. I od Bosne i Hercegovine očekujemo da poduzme mjere, a ne da čeka da se dogode čuda. U tome je problem. Moraju se primiti posla jer šest, godina, e, šest mjeseci se pregovaralo i dva tjedna im je trebalo da kažu da se slažu sa pismenim postupkom. Živimo u 21. stoljeću, a ne u 18. Znači da radimo ipak malo brže. Na kraju želim još reći nešto vezano za to što su rekli gospodin Rado Špicula i gospođa Petir vezano za ustavne izmjene. Te nove inicijative dovode do toga da ustavne izmjene, da se one pomalo zanemaruju. Sada se više ne radi o ustavnim izmjenama ne želim reći da pomoću pojedinih država članica bi se mogle provesti određene izmjene, iako ni to ne isključujem, kako bi se blokirale političke i društvene reforme, to ne mogu isključiti, ali vjerujem da ovo nije pravi trenutak da se vode debate, rasprave o Ustavu. Mislim da se sada radi više o obnovi društvenog ugovora. I sada više nismo u jednom dobu u kojem pobjeđuje onaj jači, već se moramo prilagoditi. Mislim da izmjena Daytona sad nije prioritet. Sada je potrebno provesti konkretne reforme za građane i tako sam ja shvatio i komentar gospodina Kukana. Puno hvala i sada s velikim interesom očekujem vaše amandmane. Hvala. Hvala. E, hvala. Prije nego što zatvorim ovu temu, gospodin predstavnik Europske komisije je također rekao da bi htio <coughs> eh, reći svoje mišljenje, pa izvolite. To nije baš automatski, u principu biste nas trebali obavijestiti o tome ranije. Da. Eh, čestitam gospodinu Predi na ovom izvještaju. i htio bih vas samo uh, ažurirati nakon razvoja jučer, dakle koje će biti sljedeće faze u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom. Jučer je parlament usvojio pisane obveze i to je jasna obveza da je zemlja krenula putem europske integracije. Mislim da je to nešto što će dati nadu građanima Bosne i Hercegovine, da će se napokon provesti potrebne reforme e, koje će im pomoći možda sljedeće godine nećemo više govoriti o e, izvješću o napretku, to jest možda ćemo imati izvješću o napretku u kojem ćemo stvarno dokumentirati napredak koji je ostvaren. Evropska unija i komisija su opredjeljenje za pružanje podrške Bosni i Hercegovini na putu prema Europskoj uniji i to je rekla i sama e, visoka predstavnica komisije gospođa Mogherini. To doista može biti povijesni trenutak, zato što u skladu sa zaključcima vijeća iz prosinca 2014. očekuje se da će sljedeća faza biti da E, vijeće donese odluku o stupanju na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Sedam godina, prije sedam godina je potpisan taj sporazum. I to znači da ćemo napokon imati alat koji će pokrenuti e, reforme u Bosni i Hercegovini i koji će stvoriti mogućnosti za politički dijalog na ministarskoj razini, zato što će se u principu kreirati jedno vijeće za eh, SSP. Istovremeno moramo nastaviti s našim angažmanom u Bosni i pružiti podršku eh, vlastima da riješe ozbiljne socijalne i gospodarske probleme s kojima se suočava zemlja. Spomenuli ste jako visoku stopu nezaposlenosti, to je samo jedan od problema. I ono što komisija ovdje planira učiniti jest e, poboljšati suradnju sa ostalim međunarodnim e, dioničarima, dionicima i to pogotovo sa financijskim institucijama kako bi i oni pomoglu, pomogli u ovim novim dinamikama. Eto to sam htio reći zato što od e, iz vrlo negativnog izvješća o napretku, eto, u proteklih nekoliko godina su se ipak dogodile vrlo pozitivne stvari. Hvala. Obavještavam vas da je rok za podnošenje amandmana 5. ožujka u 12 sati. I sada prelazimo na posljednju točku našeg dnevnog reda. Dakle, ponovno Bosna i Hercegovina i proces stabilizacije i pridruživanja obustava primjene određenih mjera. Na izvještaju radi također gospodin Preda, tako da gospodine Preda izvolite imate riječ. Puno hvala. Zadnja točka koju ste spomenuli, on je također sadržan u izvješću. No dobro. Što se tiče nove teme, zakonodavni prijedlog kojeg je komisija predložila u lipnju 2014. Odnosi se na uredbu 215 o trgovinskim mjerama koje se odnose na zemlje koje trenutačno koje su potpisale sporazum o pridruživanju i te e, do 2020. E, i naravno te prijedloge treba pozdraviti. Mislim da će ove trgovinske mjere biti važan korak ka većoj stabilnosti Zapadnog Balkana. Naš cilj je pristupanje ovih zemalja Europskoj uniji, zatim uvođenje klauzule o ljudskim pravima i o kršenju ljudskih prava. Zatim treća točka je obustava ovih mjera u pogledu Bosne i Hercegovine ako se do kraja godine ne postigne rješenje vezano za trgovinska pitanja i to u odnosu sa Hrvatskom. No, želim se ograničiti na naše nadležnosti, znači to su tehničke izmjene vezano za zakonodavni prijedlog komisije. tu imam dva amandmana koja se tiču ljudskih prava. Mislim da je to negativno formulirano. Mislim da to nije primjereno jer zemlje bi trebale stupiti, pristupiti Europskoj uniji i obvez, imaju obvezu imaju obvezu nekršenja ljudskih prava i predržavanja kriterija iz Kopenhagena. Mi ne želimo da ove države uvedu e, više, veća ljudska prava. Znači, ne smiju postojati razlike, ne, ne smiju postojati razlike u tolerantnosti. Tu postoje politički kriteriji iz Kopenhagena i mjerilo mora svakako ostati nekršenje ljudskih prava. Zato je formulacija koju predlažem slična koju sam predložio i prošle jeseni vezano za Ukrajinu. I mislim da bi takvo zakonodavstvo e, trebalo biti e, predloženo i u slučaju Bosne i Hercegovine. Jer e, ova formulacija se koristi i u slučaju Pakistana i zato mislim da bismo se trebali držati onoga što smo predložili za Ukrajinu. Trebali bismo ostati dosljedni i ove klauzule bi trebale biti slično ili isto formulirane. Možda bi trebali provesti studiju po tom pitanju. Zatim još jedna opća napomena što se tiče ukidanja trgovinskih mjera u pogledu Bosne i Hercegovine. Meni se naravno ta perspektiva ne sviđa kao izvjestitelju, ali se nadam da će se do kraja godine postići dogovor i trebalo bi iskoristiti pozitivni impuls. A što se tiče Europskog parlamenta, želim reći da e, se naše nadležnosti e, trebaju uzeti u obzir e, sa gospodinom Betinijom iz odbora INTA sam razgovarao i on je rekao kako je potrebno uvesti delegirane mjere. A sada imamo izvjestitelja koji je gospodin Kan iz socijalista i demokrata, ali s nama je i gospodin Bettini. Izvolite. Gospodine predsjedniče, drage kolege, drago mi je da sam dobio ovu priliku da surađujem u ovoj raspravi o e, mišljenju gospodina Preda. Ja sam predložio mm, ovo mišljenje u nadležnom odboru, to je odbor e, INTA. a riječ je dakle o izmjeni uredbe 12.15 iz 2009. Neću sada Mm, sažimati sve ono što je rekao gospodin Preda. Ja se e, slažem sa e, gospodinom Predom i još bih e, istaknuo dva aspekta. Prvi se odnosi na trgovinske, konkretne trgovinske mjere. Mislim da prijedlog komisije o ubustavi primjene 1. siječnja 2016. Ako se ne bi došlo do dogovora, s obzirom na promijenjenu situaciju i s obzirom na to da je Hrvatska postala članicom Europske unije, onda mislim da je to razumno. U protivnom se stvarno nadam da ćemo pronaći dogovor, a dogovor je da se ništa ne smije promijeniti za Bosnu i Hercegovinu, osim da treba dodati one dijelove trgovine, tradicionalna trgovina između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koje su postojale prije nego što e, je Hrvatska ušla u uh, uniju. Dakle, mora se vratiti situacija kako je bila ranija. No, ono što je tu važno jest e, istaknuti i politički aspekt zato što mi moramo uvrstiti ovu raspravu o trgovinskim pitanjima i pridružiti toj političkoj raspravi. Zato što Bosna i Hercegovina po prvi puta, zahvaljujući inicijativi Europske komisije, e, se, je stvarno se okrenula prema e, perspektivi ulaska u Europsku uniju. Bosna se nalazi u vrlo teškoj situaciji, no ja mislim da evo po prvi puta se dogodila jedna povijesna stvar, a to je da, da je parlament Bosne i Hercegovine, kojeg su potpisali politički čelnici, potpisao dokument koji se odlučuje za taj cilj, eh, za, koji se odlučuje za vrijednosti i načela Europske unije i obvezuje se da će učiniti sve što je potrebno kako bi se ostvario taj cilj. To je velika novost. Ali i naš pristup se promijenio mi nismo više od Bosne i Hercegovine tražili odmah najteže zadatke, već smo to prilagodili i rekli da ako se, dakle, da se krene raditi nešto što je konkretno i da se poduzmu oni koraci koji su barem mogući. I ti, eto, mogući koraci su se napokon dogodili jučer i to je stvarno veliki događaj. Bosna i Hercegovina to e, nije učinila sama, i ona to ne može učiniti sama, potrebna joj je pomoć. Potrebna joj je pa, pomoć da ustane i da počne napokon rješavati velike probleme koje su svi malo prije spomenuli. A ta pomoć mora doći od nas. S druge strane, Europa ima svoj interes u toj e, zoni. Europa zapravo već ima jako puno frontova, ima ukrajinski i libijski front, jako je puno područja u kojima moramo istaknuti našu ulogu i pomoći u rješavanju ogromnih problema. Mislim da nam ne treba još jedna teška situacija na Balkanu koja bi mogla doista se okrenuti u jednom neželjenom smjeru. Tako da, eto, izvještaj se temelji na toj ravnoteži. S jedne strane na trgovinske e, mjere, I s druge strane, mm, činjenica da se Bosnu i Hercegovinu mora upozoriti da su pravila ista za sve. I da se pravila moraju poštovati. Ali, s druge strane, da sve ovo nisu sankcije, već je to e, motivacija da se ide naprijed u pravom smjeru, u smjeru Europske unije. Jer s druge strane, 80% građana je za, podržava Europsku uniju. To barem pokazuju istraživanja javnog mnjenja. I ne vjerujem da e, građani Bosne i Hercegovine ne gledaju na Europu kao na nekoga tko će ih samo iskorištavati, već gledaju na Europsku uniju kao na nešto što će im pomoći u njihovim promjenama. Hvala vam. Hvala. A sada gospodin Džambarski ima riječ na dvije minute. Izvolite. se постара da se вмести v а, eh, необходимото eh, Puno hvala. Ja bih iskoristio vrijeme koje sam dobio. Kao izvjestitelj. Želim izraziti stajalište svoga kluba i mislim da bi uskoro trebali naći rješenje i iznaći sporazum. Rečeno mi je da u odboru INTA većina smatra da bi se ova klauzula trebala preuzeti onako kako je predlaže komisija, klauzula o ljudskim pravima. I potrebno je da Europski parlament e, dobije veće ovlasti kada se radi o ljudskim pravima. A to će biti moguće samo uz izmjenu sadašnjeg zakonodavstva, to je sve. Hvala vam, a sada gospodin Radoš. Dvije minute imate. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja pozdravljam produženje preferencijalnih e, sporazuma o trgovini sa šest zemalja Zapadnog Balkana. To tim zemljama, pogotovo u uvjetima krize, e, puno znači i sigurno će doprinijeti i njihovom približavanju Europskoj uniji generalno, ali svakako i njihovoj gospodarskoj održivosti. Žao mi je naravno što Bosna i Hercegovina nije u tome režimu, nego što je taj postupak preferencijalne trgovine trebala regulirati privremenim sporazumom, ali se nadam da će novi pristup koji je Europska unija usvojila i pozitivne promjene o kojima smo malo prije govorili u Bosni i Hercegovini doprinijeti do tome da se klauzula o ukidanju tih, tog privremenog sporazuma sa prvim prvim 2016. godine neće ostvariti, da će do tada Bosna i Hercegovina postići sporazum sa Europskom unijom u pogledu pristupanja Hrvatske i da će u ostalom doći i do aktiviranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a ne samo dakle toga privremenog sporazuma. To je moja dakle vrlo, vrlo uvjerena nada. Želio bih na kraju i pozdraviti promjenu u izričaju u kojem slučaju će dolaziti do suspenzije toga sporazuma. Naime, prije je stajalo da u slučaju e, ponovljenih i sistematskih kršenja ljudskih prava, temeljnih principa demokracije, sada je to izostavljeno. Mislim da su te zemlje e, u razvoju kada se može od njih očekivati da svako kršenje temeljnih demokratskih prava treba biti uvjet za suspenziju ovoga sporazuma, a jednako tako pozdravljam pozitivnu formulaciju amandmana u članku 2 koji govori o tome da treba respektirati, a ne da treba e, kazniti izostanak respektiranja poštivanja ovih temeljnih prava. Hvala lijepo. E, Hvala, a sada gospodin Kan, izvolite. Hvala. Hvala komisiji na predloženju i gospodinu Predi na mišljenju. Naš klub zastupnika to pozdravlja. Ove mjere se moraju gledati u širem kontekstu e, politika i razvoja zemalja Zapadnog Balkana. Hoću li početi ponovno? Ne, ne morate. Dakle, te se mjere moraju promatrati u širem kontekstu naših politika prema mm, zemljama Zapadnog Balkana. Naš finalni cilj je da sve zemlje postanu članice Europske unije. Komisija predlaže da se doda klauzula o ljudskim pravima i mi to pozdravljamo. Zemlje koje žele ući u Europsku uniju moraju ispuniti kopenhaške kriterije i stoga je važno da postoji odredba koja će osigurati da se mogu poduzeti mjere u slučaju sustavnog i ozbiljnog kršenja temeljnih prava, ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava. Mislim da bismo trebali uključiti i riječi iz GSP+, koji uključuju ključne vrijednosti i liberalne standarde. No, odredba bi se trebala proširiti i trebala bi uključiti i okolišne standarde, te načela e, kako bi zaštitila i ljudska prava, ali i načela održivog razvoja. Pozdravljam ovu odredbu zato što se na taj način želi e, zaštititi i Hrvatsku koja kao zemlja članica Europske unije ne bi trebala biti e, predmet diskriminacije. Europska unija je odgovorna prema sigurnosti i stabilnosti Bosne i Hercegovine. I stoga predlažem da u slučaju nepredvidljivih događaja da vanjski ministri Europske unije mogu djelovati brzo i ukoliko smatraju da je potrebno e, da se to obustavi kako bi se zadržala sigurnost i stabilnost u regiji. No, nadam se da će nove vlasti u Bosni i Hercegovine iskoristiti nove ovlasti i mogućnosti koje su im pružene dokumentom koji je potpisan, te da će uspjeti riješiti svoje probleme. Hvala vam. A sada gospodin Picula ima dvije minute. Mr. Hmm, chairman, koliko je ovaj povlašteni trgovinski režim koristan za zemlje Zapadnog Balkana najbolje vidimo iz podataka koje smo imali prilike pročitati u izvješću koje govore da je 2013. godini Europska unija bila najveći trgovinski partner regiji Balkana kako u pogledu izvoza 72,7%, tako i izvoza od 82%. U svakom slučaju trgovinske povlastice podržavat će ekonomsku integraciju s Europskom unijom, te vjeruju da će se ujedino povećati razina političke stabilnosti i ekonomskog napretka u cijeloj regiji. Ono što doista treba kazati da kada govorimo o Bosni i Hercegovini i njezinoj trenutnoj nemogućnosti da u potpunosti integrira trgovinske E, odredbe svog e, sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, da je riječ prije svega o snažnoj političkoj poruci, jer je procijenjeni financijski učinak predložene mjere, ako do nje dođe, svega oko 3 milijuna eura. Ukoliko se u obzir uzmu dosadašnja sredstva koje je Europska unija dodijelila Bosni i Hercegovini, riječ je o gotovo 700 milijuna eura u zadnjih sedam godina, bez, nažalost, rezultata koje smo očekivali, dakle potencijalni gubitak Bosne i Hercegovine bi bio zaista simboličan. Zato kažem, riječ je prije svega o političkoj poruci, Europska unija je ugovorna zajednica i doista e, regulative i propisi trebaju biti unaprijed poznati. Podsjećam da kada su 2004. godine iz CEFTE, a u Europsku uniju izlazile Republika Mađarska i Republika Slovenija, tada je Hrvatska bila u situaciji u kojoj je bila Bosna i Hercegovina i nakon dva kruga pregovora doista smo se usaglasili da se s tim zemljama trgovinski odnosi nastave u tradicionalnom opsegu. Zavjerovati je da će do konca ove godine doista i nove vlasti u Bosni i Hercegovini pokazati drugačiji senzibilitet prema svojim obvezama i naravno regulama koje vradaju u Europskoj uniji. Hvala lijepo. Thank you. And now on behalf of Zahvaljujem. Sada će nam se obratiti e, gospodin Simon Ond u ime Europske komisije. Imate dvije minute na raspolaganju. Hvala. Dozvolite da na početku prvu jednu stvar razjasnim, stvar za koju mislim da je važno. Mi ne tražimo od Bosne da ima bilo kakve nove trgovinske povlastice, niti da snažnije otvore e, svoje tržište. Svrha E, ovih uredba je da se sačuva onaj obrazac e, koji je postojao prije pristupanja Hrvatske Europske unije, a to se može učiniti samo e, regulacijom bescarinskih kvota. Dakle, bez toga imat ćemo nove uvjete, a to ne želimo. Gospodin Petula vrlo jasno, gospodin Picula, je vrlo naveo brojke i pokazao kako e, neće biti velikih e, iznosa. Rekao je da je procijenjen najveći mogući gubitak 3 milijuna eura. To je brojka koju i mi u e, komisiji koristimo, dakle imamo jednaku procjenu. Međutim, što će biti negativan e, utjecaj e, ako se, e, ako se Bosna ne uskladi? Dakle, tu puno više gube hrvatski izvoznici, oni gube 70 milijuna eura i dakle to je nešto gdje moramo pokazati solidarnost sa izvoznicima u Hrvatskoj. E, dakle, e, Bosna se mora uskladiti na način na koji su uskladili sve druge zemlje e, Zapadnog Balkana. Što se tiče obustave, to nije nešto što mi želimo. Nama nije glavni cilj ili ono što najviše želimo je da se obustave povlastice. Međutim, mi želimo da metodologija koju već imamo godinama, koja funkcionira godinama, da funkcionira i ovdje. Jer mi želimo Bosni jasno pokazati da do kraja ove godine moraju proširiti e, dogovore, odnosno prilagoditi se ili neće imati one povlastice koje su do sada imali, dakle za trgovinu između Europske unije i Bosne i Hercegovine. I to je e, ono što mi tražimo i očekujemo u Europskoj komisiji. Još bih e, naglasio dvije stvari. Jedno odredba o ljudskim pravima. Tu slijedimo onu standardnu odredbu koju uvijek kolege iz e, glavne uprave za trgovinu slijede. Dakle, o tome su razgovarali i kolege u odboru INTA. Dakle, to je uvijek tu. A druga tema, odnosno prijedlog koji uključuje vijeće u ova razmatranja. Ako govorim u ime komisije, nama je teško vidjeti kako bi to novu vrijednost donijelo. Naime, ta obustava bi morala se automatski dogoditi ukoliko Bosna ne učini što treba učiniti do 31. prosinca ove godine. A istovremeno i možda je ovo e, dobro da čuo oni koji su predložili ovaj davadman, da bi i povlačenje te obustave se trebalo automatski dogoditi kada Bosna e, ispuni što treba e, i e, zapravo bilo kakve dodatne uključivanje vijeća za vanjske poslove bi samo dovelo do novih odgađanja i odgađanja rokova tako da mislim da to ne bi bilo dobro dakle ako imamo ako želite da o tome razgovaramo izvan ovog sastanka to bi možda moglo biti korisno gospodin Preda za za kraj rasprave. Jedna završna napomena. Želim zahvaliti kolegama na doprinosima i uvjeren sam da ćemo ovako postići dobar kompromis. Na kraju ću znači samo reći da ćemo glasanje imati 9. ožujka, a time završavam naš sastanak 3 minute prije predviđenog vremena. Hvala vam. Paid isplatilo se.